Right. Colleagues, I, uh, I think it's time we started the meeting. Kolege, mislim da je vrijeme da započnemo sastanak. S obzirom da je sad 9.36, no prije početka našeg rada zamolit ću vas da stavite slušalice i saslušate poruku prevoditelja glede njihovog trenutnog eh, djelovanja. Obavijest prevoditelja. Konferencijski prevoditelji obavještavaju vas da radnopravni spor s upravom Europskog parlamenta koja im je jednostrano nametnula nove uvjete rada i dalje traje, te da je ušao u treći tjedan unatoč brojnim ustupcima s naše strane, uprava nije ni pokušala s nama stupiti u kontakt kako bismo riješili spor. Nekim prevoditeljima iz nekolicine kabina. Ovaj sastan, e, tijekom ovog sastanka uvedena je radna obveza, tako da su primorani raditi. Po našem mišljenju ovdje se radi o e, velikom e, gaženju našeg prava na štrajk i o diskriminaciji prema određenom broju jezika i određenom broju zastupnika. Odstale kabine odlučile su iz solidarnosti prema kolegama ne prekidati današnji rad. Zbog svega ovoga sažaljem vas obavještavamo da nećemo raditi nakon planiranog kraja sastanka, te da će prevođenje sastanka prestati točno u 12.30. Zahvaljujemo na pozornosti. East Research Institute, CIPRI, I believe. Uh, firstly, it is uh, Ms. who is Eto, među nama danas pozdravljam naše goste, gospođu uh, Matera koja je pomoćni e, asistent e, u programu Cipri. Dakle, imamo program koji je pred nama, imamo i ograničeno vrijeme trajanja naše radionice, pa ću gospođi Bauer sada odmah dati riječ. Hvala lijepa i hvala odboru koji je Cipri pozvao da kaže Nekoliko riječi o kodeksu postupanja vezano za izvoz oružja. Preko 20 godina parlament igra vrlo važnu ulogu i u razvoju ovog e, instrumenta kao i u praćenju njegove provedbe. Pa nam je veliko zadovoljstvo biti ponovno ovdje i dati određene inpute e, za raspravu. Našu ću prezentaciju e, držati u dva dijela. Prije nego što Giovanna krene, želim reći nekoliko riječi o institutu Cipri. Vjerojatno ga poznajete, ali iznimno je važno zapamtiti njegovu poveznicu s parlamentom, zato što smo osnovani od strane e, švedskog parlamenta 1966 kako bi se obilježilo 150 e, godina neprekinutog mira u Švedskoj. Eto, mi e, istražujemo činjenice i uvjete za stabilan mir. To je vrlo izazovan i široki mandat. E, time se bavimo evo proteklih već sad preko 50 godina. Surađujemo sa dionicima u području naoružanja, razoružanja, zato sam ja odgovorna. Zatim e, promatramo e, razvoj sukoba, mirne, mirna rješenja, E, vezana za klimatske promjene, dakle mir i sigurnost u širokoj perspektivi. Na početku će Giovanna dati nekoliko uvodnih riječi i dati vam e, neke e, brojčane podatke o izvozu oružja, stajalište Evropske unije, evropske politike i prakse, a nakon toga ću vam dati pregled vezano za poboljšanje našeg zajedničkog stajališta. Evo, ja ću sada dati riječ kolegici Giovanni. Dobar dan svima, ja se zovem Giovanna Maleta i e, pomoćnica sam u Cipriju Mm, radim na istraživanjima i provešću vas na početku kroz nekoliko detalja koje će pokazati kako ste vi i države članice djelovali u posljednjih nekoliko godina vezano za e, proizvodnju, izvoz oružja i sl. A e, pokazat ću i kako su se mijenjale politike Europske unije posljednjih deset godina po, na različitim slučajevima. Dakle, troškovi za vojne potrebe. Kao što vidite iz ovog grafikona, između 2008. i 2017. ulaganja opadaju u svim državama članicama. Prema podacima naše baze podataka, ulaganje u obranu smanjeno je od 140 milijardi eura na 290 u 2017. U istom razdoblju tu možemo također vidjeti da su da je udio država članica u globalnom e, pogledu smanjen sa 17 na 15%. E, taj trend se u ovim trenucima polako mijenja, pa u razdoblju od 2013. do 2017. E, vojni troškovi su ponovno porasli za 7% za sve države članice zajedno. Imamo i također jednu skupinu država koji najviše ulažu među svim državama članicama, to su Ujedinjena kraljevina, Francuska, Njemačka i Italija, koje su 2017. ušle u najvećih 15 ulagatelja u vojne e, za vojne potrebe i iznosi njihov udio 10% u globalnom e, iznosu. Postoji također i veliki jaz između najvećih e, ulagatelja u vojne svrhe e, u, među državama članicama i ostalima to su Sjedinjene države, Kinija, Kina, Indija i Libija koje su ulagale više 2017. godine kako bismo bolje razumjeli kontekst e, u kojem se događa revizija ovog zajedničkog stajališta. Moramo pogledati kako je e, radila naša obrambena industrija u proteklim godinama. Prema podacima koje smo dobili od Europske komisije, Europska industrija za obranu 2014. zabilježila je promet od 97 milijardi eura. Prema istim podacima, zaposlila je ta industrija preko 2000 e, ljudi u Europskoj uniji. Osim toga, trebamo napomenuti da postoji skupina vodećih kompanija koje dominiraju tržištem. A onda slijedi čitav niz malih i srednjih poduzeća koje su rasprostranjene na cijelom teritoriju Europske unije, ali ipak uz neku veću koncentraciju u Ujedinjenoj kraljevini, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Švedskoj. I kao što sam spomenula, dakle postoji skupina vodećih e, poduzeća ili kompanija koji ulaze u top 100 najvećih kompanija za obrambenu i vojnu industriju prema, prema Cipri podacima a te podatke imamo u našoj bazi podataka. Naša baza podataka rangira kompanije prema vrijednosti prodaje oružja. Dakle, između 2008. i 2016. 25 EU kompanija ulazi među e, najvećih 100 na svijetu. Istovremeno u istom razdoblju Udio prodaje oružja kompanija unutar Evropske unije među prvih sto je opao i to za gotovo 35%, odnosno sa 35% 2008. na 24% 2016. E, bez obzira na to, Evropska unija i njene države članice ostaju važni dionici u izvozu oružja, što pokazujem i na ovoj prozirnici koja je izrađena temeljem podataka koje imamo u našoj Cipri bazi podataka u razdoblju od 2008. To je godina kada smo imali izrađeno zajedničko stajalište, pa do 2017. sve države članice zajedno predstavljaju 28% globalnog volumena e, transfera ili izvoza oružja. I tu imamo skupinu vodećih država, Ujedinjena kraljevina, Francuska, Italija, Njemačka i Španjolska. One zajedno E, doprinose posebno ovom trendu i od 2008. E, kad su predstavljali 23% ukupnog globalnog prometa. E, kao dio ovog razmatranja moram spomenuti neke inicijative, a to su jačanje suradnje u proizvodnju i izvozu oružja. Ta je suradnja potaknuta i na razini komisije, na razini međuvladinih suradnji. 2017. komisija je usvojila EU e obrambeni akcijski plan. To je temelj za pokretanje Europskog fonda za obranu 2017. godine. Svi znamo da je proizvodnja oružja i trgovina oružjem nešto što spada e, izvan okvira ugovora, ali komisija nastoji imati ulogu tu koristeći svoje nadležnosti u području slobodnog kretanja roba i tržišnog e, natjecanja. Zato i imamo ovaj paket mjera čiji je glavni cilj pojačati suradnju u području obrane i pojačati evropsku obrambenu industriju. Naš Evropski obrambeni fond eh, po prvi put će koristiti sredstva iz europskog proračuna za vojne potrebe, zajedničku proizvodnju i jačanje vojnih kapaciteta. Međuvladina suradnja, tu želim reći da je PESCO osnovan u prosincu 2017. godine. To je instrument koji omogućava državama članicama koje to žele jačati suradnju u području obrane. E, kako bismo postigli stratešku autonomiju u području obrane, ojačali zajedničko tržište i bolje alocirali troškove za obranu u državama članicama, ali isto kako bismo se i nosili sa sigurnosnim prijetnjama u našem susjedstvu. Još je mnogo izazova pred nama, naravno države članice imaju prerogative u određenim e, područjima, odluke o PESCO projektima, nabava za obrambeni sektor, prioriteti za EU obrambeni fond. Međutim, države članice su i dalje nadležne za izdavanje izvoznih dozvola za oružje. Kao što znamo, Članice Europske unije su također odgovorne za provedbu zajedničkog stajališta unutar svojih nacionalnih sustava. Sada, nakon deset godina postojanja, pozvani smo revidirati to zajedničko stajalište, ponovno ispitati e, učinkovitost provedbe i same kriterije. Kao što znamo, zajedničko stajalište predstavlja ključni e, dio e, ovog paketa, ali postoje još neki instrumenti koje ću kratko spomenuti. Dakle, direktiva o e, transferu unutar zajedničkog tržišta, korištenje embarga, a s druge strane spektra imamo i kontrolu trgovanja e, robom dvojne namjene. bilo je potrebno puno truda do usvajanja zajedničkog stajališta. Prvi korak e, e, učinjen je 1991. godine, e, drugi korak, da tako kažem, predstavlja usvajanje kodeks o postupanju vezano za izvoz oružja i na kraju 2008. zajedničko stajalište. No, kao što smo primijetili u ovih deset godina, Pojavljivale su se neke situacije u kojima su politike država članica bile različite. to se događalo u vremenima krize, na primjer za vrijeme arapskog proljeća, za vrijeme sukoba u Siriji i kada se ukinuo embargo na oružje za Libiju i e, posljedna situacija te vrste situacija u Jemenu. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom sa Saudijskom Arabijom e, počinila je određene povrede e, ljudskih prava i države članice Europske unije izvozile su oružje u najaktivnije članice koalicije, a to su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski e, Emirati. Tako da nismo bili koherentni sa zajedničkim stajalištem. Evo samo nekoliko podataka iz naše baze podataka najveće države u Saudijskoj koaliciji, dakle Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arabski Emirati, povećali su izvoz oružja između 2013. i 2017. za 225%. Neke države članice su najveći izvoznici oružja upravo u te države, a to su Italija, Ujedinjena Kraljevina i Francuska. Istovremeno naše izvješće o izvozu oružja za 2016. pokazuje da je došlo do povećanog broja odbijanja isporuka oružja prema trim državama zbog toga što kriterij broj 2 e, je bio prekršen te je pokrenuta rasprava među državama članicama Europske unije o tome e, kako se zakonito treba koristiti zajedničko stajalište vezano za izvoz oružja. U nekim slučajevima ta rasprava je onemogućila kao rezultat izvoz oružja. Na primjer, to se dogodilo u Nizozemskoj, Valoniji i Njemačkoj. S druge strane, druge su države bile protiv e, i otporne na pritisak, to su bile Ujedinjena Kraljevina, Italija i Francuska, što je s druge strane potaknulo čitav niz e, inicijativa civilnog društva, e, pozivanje vlade pred sud i traženje odgovornosti vlada za izvoz oružja. Eto, dakle, to su pitanja oko kojih se može usredotočiti revizija zajedničkog stajališta, različita stajališta vezano za izvoz oružja, to je problem koji se postavlja dulji niz godina i to naravno i ugrožava plan komisije za jačanje obrambene suradnje na razini Europske unije, a isto tako vjerojatno i ugrožava Europsku uniju kao vjerodostojnog međunarodnog igrača koji može sudjelovati i kao posrednik u različitim sukobima. Dakle, ova i druga pitanja će biti u središtu ove revizije. A sada ću dati riječ kolegici koja će vam pokazati neke moguće opcije iz revizije. Hvala vam. Ja ću vam sada iznijeti pregled nekih, kako ih nazivamo, mogućih e, ishoda prostupka revizije. I htjeli bismo naglasiti da je važno imati određene ambicije u ovoj reviziji. Naime, kad pogledamo prethodnu reviziju iz 2011. zaključenu 2015. postojali su jako ograničeni konkretni ishodi. Također je jako važno imati to na umu s obzirom na broj dionika koji su srazili interesovanje i aktivno sudjelovali u ovim politikama, dakle bilo da se radi o parlamentima, vladama, civilnom e, društvu. Dakle, jako je važno da ova revizija bude napravljena na inkluzivan, odnosno sveobuhvatan način i transparentan način kako bi svi prijedlozi inicijative bili jasno vidljivi. Prva konkretna opcija je postupak revizije. To je napravljeno na takav način da je imala konkretne rezultate. Osobito kada vidimo da postoje neke razlike, onda je dobro vidjeti zašto ima takvih razlika u mišljenjima, u politikama i raspraviti o tome kako se može harmonizacija uspostaviti. Dakle, kada vidimo kako se zajednički stav provodi u različitim europskim državama, onda se uoči ne samo brojne razlike u ishodu Eh, izdavanja dozvola, licenci za trgovanje oružjem, već postoji postupovne razlike kada postoji veliki broj eh, pravila, dokumenata ili uopće ne postoje. Dakle, način na koji države funkcioniraju može imati ishode i na rezultate. Dakle, koja ministarstva su uključena u konzultacije, da li se tu radi o konzultacijama ili o mogućnosti uspostavljanja nametanja veta ili odlučivanju, sve to različito i metode koje se koriste su isto tako različite. Cipri je prije nekoliko godina to proučavao kada smo analizirali stanje ljudskih prava i međunarodno pravo, koje su metode različitih e, vlada i koji su izvori koji su koristili. I tu smo ustanovili da postoje razlike, dakle, da li se e, prilazi veleposlanstvu s upitnikom od tri stranice ili imate samo jedno pitanje, dakle na koji način se ocjenjuje razlika u postupanju prema ljudskim pravima. Dakle, ne radi se o u tim pitanjima samo o sveukupnoj politici, već e, kada se zalazi u pojedinosti, u sitne one detalje, onda se vidi kako, e, koje su razlike koje postoje u provedbi harmonizacije. I velike su razlike između dobrih i najboljih praksa. Dakle, tijekom ovog postupka može se, na primjer, stvoriti međunarodni forum za e, razmjenu informacija. Mi imamo određene neformalne mogućnosti za djelatnike da razmjenjuju svoja iskustva. A u svakom slučaju još puno toga se može napraviti. Jedna od područja koje se može, na kojem se može raditi, a ovim prelazimo na sljedeći slajd, jest način na koji se provodi izvješćivanje jer tu postoje i različiti sustavi diljem Europske unije. I kada sam se pripremala za ovo izlaganje, u biti vratila sam se na jednu studiju koju sam radila 2004. s kolegicom u Cipriju kada smo poredili različite načine prikupljanja podataka u Europskoj uniji za izradu nacionalnih izvješća i njihovo uključenje u godišnja izvješća. Dakle, neki od problema su riješeni, ali brojni drugi problemi dalje su ostali neriješeni 14 godina kasnije. Tako da mislim da može biti doista korisno vratiti se na te neke osnove i početne tekstove i početne probleme. Još uvijek sve države članice Europske unije e, ne poštuju u potpunosti postupak e, godišnjeg izvješća. Postoji još e, uvijek stvari koje se mogu poboljšati što se tiče kvalitete i, kakvo, i količine informacija koje stavljaju u izvješća što se tiče količine i svih, svog oružja koje se E, izvozi, dakle još neke države ne, nisu u potpunosti stavili na raspolaganje sve podatke koji su potrebni e, glede izvoza, dakle izvoza oružja, bilo da se radi o nekim poslovnim elementima, o carinama ili o oružju. Dakle, mi smo te priporuke iznijeli još prije 14 godina i to još uvijek nije riješeno. Ove godine izvješće je objavljeno na Valentinovo, no tiče se izvoza eh, iz 2016. godine, dakle to je relativno staro. No idemo dalje sad. Još jedno područje koje se tiče izvješćivanja, dakle poboljšavanje nacionalnih izvješća. Kao što znate u zajedničkom stavu ima jedan spomen gdje se kaže da sve države članice moraju izdati nacionalno izvješće. Postoje velike razlike glede sveobuhvatnosti, pravovremenosti, kakvoće, količina podataka koje se u različitim e, izvješćima, nacionalnim izvješćima e, objavljuju. Dakle, neću ulaziti sve za detalje, ali ako želite možete mi slobodno postaviti pitanje glede bilo koje od pojedinosti. I naravno postoji mogućnost unapređenja i postupka razmjene informacije između država članica. Neke stvari su napređene u usporedbi sa zadnjim postupkom revizije što se tiče dakle, baze podataka u kroz koju države članice mogu razmjenjivati informacije, no dodatne informacije mogu e, biti dodane, dakle u postupku izdavanja licenci ili sudjelovanju poduzeća u ilegalnim radnjama ili e, informacije o tome kada države članice e, povuku dozvolu za trgovanje, odnosno izvoz ili e, ukinu. To su jako važne i korisne informacije i to su jako korisne informacije tako za pravosudna tijela tih država isto Zatim, imamo osam kriterija koji su skoro prije 30 godina e, izdani e, kodeks ponašanja Europske unije prije 20 godina, ova pusta prije 10 godina, dakle treba vidjeti da li je to još uvijek e, prikladno korištenju danas, da li se to može izmijeniti, isto vrijedi i za vodič za korisnike, dakle to bi moglo biti ažurirano da bude lakše zakoristiti jednostavno. Dakle, mi analiziramo ne samo minimalistička unapređenja, već se pitamo, počnemo od toga, dakle, da li bismo ovaj dokument tako napravili da počnemo od ništice danas. Dakle, to su važna pitanja koje treba postaviti i jedno pitanje koje se tiče kriterija postavio je već i Europski parlament, a tiče se e, ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, dakle između načelnog pristupa kada se uzima u obzir ljudska prava u određenoj zemlji, da li tako treba pristupiti ili treba sagledati funkcionalne veze, dakle da li određeno oružje može biti korišteno za kršenje ljudskih prava. Dakle, to, to je pitanje koje treba revidirati i koje bi se moglo revidirati. A što se tiče diverzije, dakle, kada sagledate onih osam kriterija, postoje neke razlike. Neki od tih kriterija mogu izazvati uskraćenje e, izdavanja licence ako ih se striktno primjenjuje, drugi e, samo vas navode na, mogu vas navesti na različite interpretacije. Dakle, postoji tu treba vidjeti da li treba dakle nešto promijeniti. Određeni broj studija ukazuje na velike razlike, pospavne razlike u administrativnom i kaznenom postupku i to je zanimljivo uočiti i ustanoviti. Postoje ogromne razlike među državama članicama. Naravno, mi, mi smo svjesni da je to nadležnost država članica, ali zanimljivo je vidjeti gdje leže te razlike, da li to ima velikih, eh, velikog utjecaja na poduzeća ili ne. I treba vidjeti o kakvim se resursima tu radi i kolika su sredstva stavljena na spolaganje za provedbu i primjenu. Što se tiče dvojne uporabe, bilo bi dobro znati koliko eh, djelatnika radi na eh, ovim pitanjima. Dakle, u prethodnoj studiji smo došli do jako zanimljivih informacija kada smo se bavili pitanjem, tim pitanjem e, dvojne uporabe i kada smo pitali ljude, djelatnike da nam kažu koji je njihov najveći izazov, oni su rekli da i uvijek je bio isti odgovor, uvijek su govorili da nemaju dovoljno sredstava kako bi izvršavali svoje obveze na valjan način. jače sudjelovanje europskih institucija u pružanju i provjeravanju informacija. Kada se govori o resursima, to je nešto što nam uvijek govore države članice, osobito manje, jer nemaju dovoljno veliku mrežu veleposlanstava kako bi mogli koristiti njihove usluge. Dakle, europske delegacije, predstavništva mogla bi pružiti pomoć u takvom za rješavanje takvih problema. I kao što je kolegica spomenula, režim Europske unije za nadzor e, izvoza iznimno je fragmentiran ne samo između komisije i vijeća već i unutar različitih e, odjela u različitim institucijama tako da bi bilo dobro uspostaviti bliže jače veze kako bismo imali koherentan pristup kada se to poredi sa državama članicama tamo ne postoji postoji dakle, na državnoj razini ista fragmentacija. Dakle, brojna pitanja se odlučuju unutar istih entiteta. Dakle, to je bio taj pregled. Imate i bibliografiju u PowerPoint prezentaciji. Sada Toliko od mene, a sada sam spremna odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala vam objema na jako zanimljivim prezentacijama. Sada bih predala riječ izvjestitelj, izvjestiteljici za ovo izvješće, gospođi Lozing. Äh, ich werde in Deutsch sprechen. vam hvala. Dakle, prošle godine smo se već jednom sreli i čini se da od tada nije došlo do značajnih promjena u ovim najvažnijim pitanjima ili problemima. E, vi ste posebno istaknuli jedno područje koje bih i ja posebno sada napomenula. Dakle, rekli ste da u nekim područjima moramo u potpunosti nanovo osmisliti naše novo, novo zajedničko stajalište. To često čujemo ovdje u parlamentu i kada u parlamentu ili ovdje na odboru čujem takve formulacije, uvijek se jako zabrinem zato što se počinje bojati da se ne radi o poboljšanju učinkovitosti provedbe zajedničkog stajališta, nego da se radi o tome da stajalište želimo ublažiti ili omekšati. Čini se da se neki kriteriji također moraju e, ponovno osmisliti E, brinem se i oko toga. Mislim da moramo biti jako oprezni ako sadržaj zajedničkog stajališta ponovno stavljamo na raspravu, a ne govorimo o provedbi istoga. U vašoj prezentaciji ostaje otvoreno pitanje radi li se o poboljšanoj ili strožoj provedbi e, i da zbog toga određene kriterije trebamo poboljšati kako bismo postali više učinkovito. Ali postavljam sad pitanje kako možemo spriječiti da u, spriječiti da u određenim okolnostima ako doista otvaramo raspravu o samoj srži zajedničkog stajališta kako ćemo izbjeći da neki kriteriji na primjer e, razvojna održivost i slično pod određenim okolnostima postanu e, drugačiji ili čak ispadnu iz stajališta. Zatim ste spomenuli dual use ili dvojnu namjenu. Ta dvojna namjena je nešto što dobiva sve više na važnosti. Pa postavljam pitanje, možete li nam konkretnije reći o kojim se područjima radi? E, u kojima bismo mogli ostvariti određena poboljšanja. To sad nema e, neposredne veze sa izvozom, tu prije svega mislim na infrastrukturna poboljšanja unutar Europske unije gdje se koristi e, taj koncept dvojne namjene. I na kraju problem sredstava ili resursa to je nešto što u konačnici ovisi i o političkoj volji država članica. Hoćemo li doista provesti zajedničko stajalište i odobriti za to nužna sredstva? To je zapravo zadaća država članica. Nadalje, imam još pitanje. Možete li formulirati najmanju razinu zahtjeva ili minimalne zahtjeve koji trebaju biti zadovoljeni u svakom nacionalnom izvješću? Kako ne bismo onda imali 27 različitih izvješća e, e, koja stižu do nas. Mislim da je onda teško takva izvješća objediniti. Dakle, minimalni standard ili minimalni zahtjevi bi možda mogli biti dobar put e, prema, prema tom cilju. Pa je moje pitanje, možete li formulirati minimalne zahtjeve po točkama? Osim toga, u području poboljšanja ili promjena pravnih aspekata, a to je sve vezano za provedbu, imate li neke konkretne prijedloge za to? I napomenula bih da postoje jedno područje oko kojeg danas uopće nismo razgovarali, s jedne strane postoje veliki izazovi u okviru postojećih okolnosti, a s druge strane čini se da se pojavljuju i novi programi naoružanja Europske unije, EDTP. Moje pitanje je sljedeće. Jeste li razmišljali o tim novim uvjetima i što je sa instrumentom Peace Facility, dakle instrumentom za mir. E, hoćemo li e, oružje isporučivati tim državama, državama koje sudjeluju u instrumentu za mir? Ne bismo li ta područja trebali nadzirati ili integrirati u jedan režim nadzora ili kontrole? Eto, to su neka konkretna pitanja koje sam imala. Hvala vam. Thank you. And I Hvala vam sada, gospođa Hvala. Postavit ću pitanje na švedskom. Jako mi je drago što imamo predstavnike Ciprija među nama. Švedska je naime jako ponosna što je dala doprinos eh, u osnivanju Ciprija svoje vremeno, a drago mi je da drago mi je vidjeti da i druge zemlje cijene vaš rad. Dakle, pitam se da li možemo dobiti vašu PowerPoint prezentaciju jer je jako dobar i to bi nam moglo koristiti kao dobar temelj za daljnji rad. Zatim htio bih e, govoriti o harmonizaciji koju ste spominjali. Dakle, ta harmonizacija potrebna je kako bismo mogli imati zajednička mjerila i polazišta. Jer jako često dolazi se do različitih razina rezultata, a mora se u biti paziti da svi elementi, norme, kriteriji budu usklađeni tako da je jako važno da taj funkcionalni pristup bude dobro uzeti u obzir. To je jako važno i trebalo bi ići u tom smjeru. No, kada se gleda neke zakonodavne tekste, kada se nastoji donijeti zajedničke odluke, otvara se rizika, to je da dođe do usklađivanja onih najmanjih pojedinosti. A tu se radi pak o pretjerivanju. U Švedskoj još donedavno brojni dionici smatrali su da treba najprije kodificirati praksu. Dakle, drugim riječima, treba revidirati zakonodavstvo tako da uzima u obzir praksu. I to je bilo to polazište od kojeg se polazilo u Švedskoj. Dakle, radilo se o tome da se uzme u obzir kako se stvari odvijaju u praksi, ali da, istovremeno treba i poboljšati situaciju kada se radi na izradi novog zakonodavstva. Dakle, evo, htjeli bih čuti što vi mislite. Da li postoji opasnost kada se otvaraju neki eventualni kriteriji za izmjenu Dakle, što se događa, da li se uzima u obzir e, stvarnost na terenu. I zatim, za kraj, spominjali ste resurse malo prije. Mislim da trebamo biti spremni platiti da se provode na licu mjesta kontrole. Jer možemo imati najljepše dokumente na svijetu koji nam ukazuju na to da se ne smije prodavati oružje toj i toj zemlji, ali na kraju se uspostavlja ustanovljuju da Daješ i drugi u svojim rukama imaju europsko oružje. Dakle, moramo imati sustav kontrole, valjan sustav kontrole i trebalo bi raditi na tome. Tu je još i pitanje država članica koje i dalje izdaju nove licence zemljama koje sudjeluju u sukobu u Jemenu, na primjer. Dakle, kako tome stati u kraj? zajednički stav očito nije dovoljan, dakle što nam je činiti kako bi države članice doista poštovale ono što je zajednički odlučeno. Najljepša hvala. I sada dajem riječ gospodinu Kelamu. Hvala, hvala vama na ovom jako na ovim jako korisnim i praktičnim savjetima. Rekli ste da Često u slučajima velikih kriza kao što su one u Siriji i Jemenu, zajednički stavovi bivaju često ignorirani, pa čak i pogaženi. Imate li na umu rješenje kako, na primjer, pripremiti ili bolje pripremiti sljedeću takvu krizu ili kako izbjeći da ne dođe do takvih povreda pravila i odluka. Zatim spominjali ste nedovoljno usklađivanje između država članica, razlike među državama članicama i provedbu, razliku u provedbi. Dakle, svi smo mi bili suočeni godinama s tim problemima, no još uvijek nije iznađeno valjno rješenje. Dakle, stvar se svodi na učinkovitiju kontrolu od strane institucija Europske unije. Mislim da nema alternativnog rješenja nego da europske institucije provode učinkoviti nadzor nad nacionalnim sustavima. Rekli ste također da europski nadzor izvoza je dosta fragmentiran, a naravno tu je pitanje financiranja. Ako Europska unija nastoji harmonizirati i provoditi kontrolu, onda mora imati više sredstava na raspolaganju. Dakle, mislim da je to zaključak i to može parlament podržati. Moje zaključno pitanje tiče se upozorenja i poduzeća koja sudjeluju u nelegalnom izvozu oružja. Dakle, imate li neke učinkovitije mjere za poduzeti protiv tih takvih aktivnosti. Hvala. Hvala vama. Nakon prvog e, kruga pitanja predajem vama riječ kako biste odgovorili na ova pitanja. Hvala. Thank you very much for very interesting... Hvala lijepa. Pitanja su bila vrlo zanimljiva. Ja ću odgovoriti na dio tih pitanja, a dio ću prepustiti kolegici. Vaša pitanja su bila zanimljiva. Za početak pitanje o tome postoje li opasnost ako se otvori kriterij za jednu širu raspravu. Ta opasnost uvijek postoji, ali uvijek postoji i kad se radi o načinu na koji se sve to provodi, jer dio toga je sročeno na način e, koji je toliko širok da se zapravo ne radi o kršenju već o različitim tumačenjima. Kada bi se formulacija načinila na jedan e, stroži način, onda bi bilo teže neko pravilo prekršiti. Jer ako je sve relativno nejasno i otvoreno, onda e, se stvari mogu tumačiti na različite načine. Dakle, drugačija formulacija bila bi dobro došla. Dakle, trebate razmisliti o tome što imate na početku i onda trebate razmisliti kako se to može e, provesti, kako se toga može strogo pridržavati. Što se tiče drugih kriterija, e, moram reći da jedan od njih zapravo nije toliko bitan kao što su bili drugi, što je vezano za postupke. Naime, ako e, ministarstvo razvoja e, uključuje e, kriterije u samo izdavanje licenci. To je jedno, jedna težina koja se daje kriterijima. Drugim kriterijima pak se dobije veća težina za druge kriterije, ako u toj odjeli sudjeluje pak neko drugo tijelo. Ukratko, ono što želim reći da što se tiče kriterija za izdavanje licenci, nije je tjesno povezano e, s time tko njima odlučuje u trenutku kad se izrađuju. Kada je osam kriterija bilo usvojeno, nije još postojalo e, ovih e, tijelo koje je trebalo sve to nadzirati. Dakle, sada u ovom kontekstu postoji zaštitni mekanizam. Međutim, to je vezano i za pitanje koje je kasnije postavljeno. Naime, što se može napraviti vezano za provedbu i kako spriječiti da u trenucima krize se ti e, kriteriji malo ublaže. Dakle, postoji sada sporazum o kontroli naoružanja i ako Europska unija se ne bude strogo pridržavala tu, tih kriterija, onda to znači neće biti značajan međunarodni instrument. Ne možete očekivati da se druge zemlje nečega pridržavaju što čega se vi sami ne pridržavate. Dakle, taj element bi sigurno pridonio samoj raspravi. Među pitanjima nekoliko je zastupnika govorilo o resursima. Dakle, nije samo nacionalni parlament i nisu samo oni ti koji mogu pomoći. Tu može pomoći i Europski parlament. Jer način mobiliziranja resursa je onaj koji je vezan za toga koliko e, ćete referenata za izdavanje licenci zaposliti ali to treba povezati i također za međunarodne programe, ali istovremeno nemate uopće proračunska sredstva koja su predviđene za obuku referenata za izdavanje licenci. To bi možda Europski parlament mogao izglasati. Također trebalo bi obvezati države članice da izdvoje dovoljno ljudi i novca da e, se sve to može ostvariti. A što se tiče procesa revizije, e, trebalo bi uključiti u to i usporedbu koliko e, zaposlenika radi na određenim pitanjima u pojedinim zemljama. I tu bi se jasno vidjelo da neke zemlje jednostavno nemaju dovoljno ljudi koji su zaposleni na tim poslovima. Potrebno je također E, gledati na e, usklađivanje nacionalnih izvješća. Ne možete ih u potpuno uskladiti zato što e, bi se mnogo toga izgubilo. Osim toga oni šalju nacionalnim parlamentima i trebaju njima podnositi izvješća na način na koji se to odnosi i na njihovu zemlju i na E, način na koji se u njihovoj zemlji takva izvješća podnose. Međutim, treba zahtijevati minimalne kriterije za sve, na primjer što se izvozi, u kojoj količini i tako dalje. Trebalo bi dakle to razmotriti i vidjeti koje bi informacije bile dobre za parlament i civilno društvo da e, se tamo nađe. Mi govorimo ovdje o vrijednostima, međutim to je nešto što je beznačajno kada se treba gledati poštuju li se kriteriji. Jer tu treba gledati e, koje se vrsti naoružanja radi, u koju kategoriju to ulazi, o kojim se e, količinama radi. E, govorili ste o provjerama konačnog načina na koje se to oružje koristi. Neke zemlje su to već izradile, ali to još nije došlo na europsku razinu. Njemačka je to napravila na jedan zanimljiv način, dakle kako se to oružje koristi u pojedinim zemljama u konačnici. I to je važno jer ako sklapate ugovor sa određenom zemljom koju produjete oružanje, morate u njega uklopiti odredbu u kojem kažete da imate pravo nadgledati kako se to oružje koristi. U protivnom to znači miješanje u interna pitanja te zemlje. Dakle, i tu onda morate imati ljude koji će to pratiti. Dakle, opet se postavlja pitanje kadrova. Što se tiče poboljšanja provedbe i e, suradnje koju e, ćete imati o tome kako se sve to e, treba e, provoditi. Dakle, morate definirati koje informacije možete uklopiti u bazu podataka zbog razloga privatnosti i mnogih drugih razloga. Međutim, e, carinici, inspektori i tako dalje e, se ne sastaju sa europskim kolegama. Kada bi se mjesečno sastajali u takvom forumu u Briselu, bilo bi puno bolje eh, kontrole, puno bolje bi se vidjelo na koji način se mogu izdavati licence i kakva situacija eh, treba biti vezana za embargo na oružje. Eh, ja mislim da je za mene to stvarno misterija da se takav forum nije organizirao. Hvala. Sada predajem riječ Giovanni. Hvala lijepa. Eto, prije ne, i ja, nego završimo sa odgovorom i ja bih htjela govoriti o politikama Europske unije o kontroli izvoza na oružanja. E, pitanje koje je postavljeno vezano za to je zanimljivo, ali jako otvoreno, jer se radi o procesu koji se i dalje vodi. Postoje paralelni trendovi. S jedne strane ulažu se svi mogući napori kako bi se objedinili resursi za zajedničke projekte, istraživanja i zajedničku proizvodnju kao i razvoj zajedničkih obrambenih kapaciteta. Ali s druge strane vidimo da države članice ostaju i dalje nadležne za izdavanje dozvola za izvoz oružja. A znamo da postoje jako puno razlika o tome kako se zajedničko stavište treba primjenjivati. Ja mislim da e, treba e, dakle e, da stručnjaci traže da se procjene ti svi ti prijedlozi i trebalo bi imati stručnjake u tom odboru, međutim koliko god se to traži, ti stručnjaci još nisu imenovani. Mora se također istražiti kakav bi bio etički kodeks takvog jednog odbora, ali zapravo to je slična vrsta tijela kao što se već za neke druge, e, neka druga područja, za neke druge teme osnovalo u Europskoj uniji. Međutim, još je teško reći kako će to utjecati na izdavanje licenci na razini e, država članica Europske unije. Zatim pitanje o Jemenu. Ispravno je, ste rekli, kada sam prikupljala podatke o izdavanju licenci i prethodnih e, slučajeva, e, nije prvi puta da kada se pojavljuje kriza, da odjedanput zajedničko stajalište europskih država dođe pod pritisak. To je nedavno bio slučaj s Jemenom, ali e, to smo već vidjeli i ranije. Države članice bi trebale vjerojatno dugoročnije procjenjivati rizike kada e, procjenjuju izdavanje licenci. A takvih stvari je već bilo i prije, moraju se baviti recimo situacijama ranije u Siriji, ali isto tako i vrlo e, E, problematična situacija oko koje su se prvi puta i sastali početkom 90. ih kad se dakle vrlo problematičan bio izvoz oružja na Bliski istok. Hvala lijepa, hvala objema na zanimljivim i jako detaljnim prezentacijama. Ovo je zaista važno područje na kojem radi Europski parlament. Zamolili su me da vas zamolim da slajdove koje ste koristili, ako možete, podijelite e, elektroničkim putem našim e, zastupnicima. Dakle, ako, bilo bi dobro da ih možemo proslijediti. Hvala vam lijepa što ste došli danas na naš sastanak i što ste pridonijeli ovoj raspravi. A sada ću e, predati predsjedanje predsjednici našeg odbora prije nego li što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Hvala. Colleagues, Dragi kolege, dame i gospodo, dobro vam jutro. E, čestitam našoj potpredsjednici odbora Claire Moody, jer je <clears throat> zaista u pravi čas organizirala ovo zanimljivo saslušanje. -hmm. give them a bit of time to get settled. I'm sorry. Mm -hmm. Okay, we, we wait just. Moramo pričekati e, samo trenutak da se neke i raspored u dvorani promijeni. Okay, I think that now we can start. Eto, mislim da je sada sve spremno, pa možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. A to je rezultat trijaloga o <clears throat> Europskom e, tijelu za obranu i primjedbe o Europskom obrambenom fondu, Europski fond za obranu. Naš izvjestitelj je gospodin Jonića Pasku i e, dajem mu odmah riječ. Hvala lijepa. Prvu vijest koju moram reći e, kolegama jest da je odbor ITERE glasanjem usvojio rezultat e, trijaloga što znači da će se o cijelom prijedlogu glasati u Strasburu za dva tjedna. Na trijalogu se vrlo intenzivno raspravljalo. Mislim da smo održali četiri kruga trijaloga, od kojih je posljednji bio najduži. U konačnici smo riješili sve probleme. Parlament je naime jako inzistirao na nekim aspektima koje ću vam sada izložiti. Nakon toga čuli smo samo dvije reakcije na rezultate rasprave e, koje je dalo vijeće, odnosno koreper. Dvije sugestije su dali, od kojih smo jednu prihvatili, drugu nismo. U konačnici je dakle vijeće to odobrilo i e, jutro se dakle na itreu to izglasalo velikom većinom. Dopustite mi da se osvrnem na čitav niz točaka e, koje smo izložili u našem stajalištu i e, o kojima smo raspravljali s vijećem, naravno uglavnom s vijećem. Prvi problem bile su e, djelatnosti koje e, ulaze u e, kriterije za izdvajanje sredstava za to. Dakle, što se tiče konzorcija, smatra se da oni ulaze u kriterije za financiranje. Sufinanciranje od strane država članica za troškove koje program ne pokriva a financijski instrumenti neće se koristiti u okviru tog programa. Međutim, ovaj novi forum koji je dakle, na dulje razdoblje prihvatio je mogućnost korištenja financijskih instrumenata. Isto tako govorilo se o određenim obvezama koje preuzimaju države članice e, vezano za javnu nabavu i za konačne rezultate takvih tehnologija. A sada e, novina je da zapravo e, dvije države e, su ipak pristale. One su pristale nakon jako dugih rasprava našu formulaciju, naime da oprema, tehnologija i proizvodi koje se zabranjuju međunarodnim pravom da ih dakle taj program ne može podržati. Dakle, ono što je e, što je zabranjeno prema međunarodnom pravu, a to je ono što stoji u mišljenju odbora AFET sede. Dakle, jako smo se puno morali za to boriti, ali na kraju e, smo se za to izborili. Još jedna stvar koju je podržavao naš e, parlament, to su ona tijela koje ulaze u kriterije. Parlament je tražio vrlo stroge kriterije po tom pitanju. I e, postojala je podjela između e, tijela koje kontroliraju treće zemlje u Europskoj uniji i onih koji su izvan Europske unije. Za tijela unutar Europske unije Jamstva uključuju kontrolu na upravnim izvršnim strukturama, nikakva osjetljiva informacija i nepostojanje vlasništva nad rezultatima tih aktivnosti, odnosno krajnjim rezultatima tih aktivnosti. Što se pak tiče tijela takve vrste izvan Europske unije, oni mogu sudjelovati u programima, ali samo u e, vrlo ograničenim slučajevima nisu financirani iz ovog programa i e, podvrgnuti su vrlo strogim pravilima. Nema ograničenja niti kontrole između europskih e, obrambenih dakle tih programa ED Zatim teret dokazivanja. On leži na državama članicama. To je dakle e, bio njihov stav, a morali smo ga prihvatiti. Mi smo se zalažali za strožim kontrolama, ali ako su države članice time zadovoljne, moramo i mi biti zadovoljni. Treća točka potpora za mala srednja poduzeća. To je dakle bio zahtjev koji smo mi tražili na ovom pododboru. Zatim struktura sa bonusom i e, stalna struktura, odnosno PESCO. E, to je dakle stalna struktura za projekte koje se mogu kvalificirati u okviru PESCO. A 10% projekata izdvojit će se za projekte malih i srednjih poduzeća, dodatno za izvojena sredstva za mala srednja poduzeća, zatim poduzeća srednje veličine također će dobiti 10%, a cjelokupni bonus biti će 35%. To smo uveli zato što ne bi došlo do stavljanja tih dodatnih premija u međusobnu konkurenciju i onda to ne bi bilo dobre, dalo dobre rezultate. Što se proračuna tiče, o kojeg se najžešće raspravljalo, on iznosi 500 milijuna eura za dvogodišnje razdoblje 2019. i 2020. godinu, od čega će 60% dolaći od preraspodjele iz već postojećih europskih programa, dok 40% dolazi iz sadašnjeg vfo odnosno proračuna koji za sada nije dodijeljen. Borili smo se za to 60-40 jer smo započeli od stajališta koji su bili 85 prema 15. Dakle, ovo je bila posljednja stvar o kojoj smo se dogovorili. A ovu formulu je prihvatilo čak i vijeće. Dakle, 60% preraspodjele iz programa, a 40% iz nedodjeljenih marži sadašnjih VFO-a. Vijeće kao i komisija su ukazali na to da ne znaju što će se dogoditi i s čime se možemo suočiti. Jer bi u tom slučaju bilo jako teško u postojećim okviriti tražiti dodatna sredstva od država članica. Dakle, e, tu se radilo o nekim ušteđevinama, uglavnom uvjerili smo ih da se tih 40% mora izdvojiti iz tih e, marži. Zatim pitanja intelektualnog vlasništva. To smo e, naravno obradili. Europska komisija ima konsolidirano pravo na uvid zato što će program voditi Europska komisija i bilo kakav prijenos vlasništva je nešto o čemu će ih države članice obavijestiti e, bez e, predrasuda vezanih za izvor naoružanja. Tu se države članice e, složile da se odreknu svojih ovlasti. Zatim, europski postupak za direktno upravljanje, to je ono što se usvojilo izravno kao što je stajalo u našem mišljenju. Drugi su pak e, se zalagali za drugu formulaciju kojom e, bi se trebala postići veća kontrola. Međutim, mislim da će za sljedeće dvogodišnje razdoblje e, to sve skupa pospješiti i ubrzati situaciju ako to ostane u rukama komisije. E, provedbeni akti za dvogodišnji e, program. Spomenuli smo kategorije za e, obrambene kapacitete. I zatim postoji odbor koji komisiji promaže prilikom provedbe, a što se tiče Europskog obrnenog tijela, to je gospodin eh, Jorge Vormeh, je njihov predsjednik kojeg pozdravljam ovdje i on će biti potpredsjednik tog odbora. Naime, eh, mi smo kao argument za to dali da postoji puno iskustva u Europskom tijelu za eh, Europskoj obrambenoj agenciji koje bismo itekako mogli iskoristiti za ove projekte. uspješno smo to odradili, iako su rokovi e, bili vrlo kratki. Svi smo se morali pridržavati tih kratkih rokova. Jako nam je drago da smo to započeli jer će se ovaj program e, e, pokrenuti 1. siječnja 2019. godine, a glasat ćemo, kao što sam rekao, za 14 dana. Hvala svim kolegama u SEDEU koji su surađivali na, e, sa mnom. Drago mi je da Europski parlament, zahvaljujući i tome što smo mi napravili u našem mišljenju odbora AFED SEDE, i e, da je trijalog na e, temu ovog europskog programa za obranu bio uspješan i e, da se sve uspjelo u pregovorima između e, komisije, vijeća i parlamenta. To treba poslužiti kao nadahnuće za rad e, kada komisija sljedeći puta da prijedlog koji će se odnositi na cijelo novo, novi višegodišnji financijski okvir. Eto, to je bila suština toga. Hvala vam na ovoj opširnoj prezentaciji. Ostaje ograničeno vrijeme za raspravu, bojim se, ali ipak imamo vremeno. E, gospodin Kilan, želite li nešto reći? Gospođo Mudi? Gospodin Freund? Dakle, gospođa Mudi ima riječ. Izvolite. Hvala lijepo i hvala na ovim ažuriranim informacijama o stanju u trijalogu rekli ste 60% sredstava dolazi e, preraspodjelom iz postojećih programa. Možemo li doznati iz kojih programa će doći ta sredstva? Minute, please. Uh, Mr. Kelam? Mrs. Gospođa Valera. Gospodin Freund. Da, hvala vam. Imam dva pitanja ili dvije primjedbe. Prvo, ne znam je li to bila činjenica ili sam ja to samo pretpostavio. to je da postoji novac koji ćemo davati tako moćnoj i snažnoj e, industriji naoružanja ili oružja u Europi. Ja mislim da taj sektor ne zaslužuje podršku ili potporu Evropske unije jer samom činjenicom njihovog rada i poslovanja oni su moćni stroj za proizvodnju novca. Tako da mislim da bismo da ne bismo trebali dodatno novčano pomagati tu industriju. I drugo pitanje Pogledat ću, ja sam to zapisao, samo trenutak. I ne mogu ga sad pronaći. Whatever it is. I Whatever it is, yeah, okay. uh, it's, the problem is it's in German and I have... Pa problem je što sam zapisivao na njemačkom i sad da, evo, drugo pitanje koje bih postavio je sljedeće. Kakve restrikcije imamo kojima ćemo zajamčiti da to oružje konačno ne završi u Jemenu ili Siriji ili u zemljama gdje e, vlada ratno stanje? Hoćemo li mi ovime doprinijeti na neki način produljenju tih ratnih sukopa? E, sukoba. Hvala vam. Pa i ja sam htjela postaviti pitanje vezano za ova sredstva 60 naprema 40%. Znamo li ugrubo o kojim se područjima radi, gdje postoje potencijalno raspoloživa sredstva? Ja sam svjesna da ste nam dali glavne odrednice, ali imate li možda konkretnije podatke o, konkretnim područjima ili će se o svemu tome odlučivati kasnije nakon što se izvrši proračun? Eto, ovime smo iscrpili pitanja, e, pa izvolite. Vrijeme za odgovore. Hvala lijepa. Odgovor gospođi Mudi. Europsko vijeće i mi na trijalogu. Dogovorili smo da ćemo 116,1 milijun dobiti iz CEF-a, 3,9 iz EGNOS-a, 104,1 milijun iz Galilea, 12 milijuna iz Kopernikusa, i 16,3 iz ITERA. Dakle, to je analiza koju je napravila komisija i oni su dali uvjeravanja da to oni na koji način neće utjecati na te projekte. Jer mi smo rekli pa uzet ćete njima novac pa ćemo ih onda mi zapravo na taj način onemogućiti. Ali su rekli da se radi o sigurnim izvorima sredstava, da su to zapravo pričuve i to je to. Pernikus 12 milijuna. ITER 63,9 Galileo 104 milijuna. 104. Eto, to su brojke. Mogao sam vam samo navesti projekte ili programe, ali evo ja sam naveo i brojčane iznose. Dobili smo uvjeravanja da to neće loše utjecati na odvijanje samih programa. Jer bi stvarno bila glupost uzeti novac od tih programa i onda to stvoriti probleme u tim programima da bismo počeli s nečim što će tek zaživjeti sljedeće godine. To ne bi bilo logično. A sada vaše drugo pitanje. Da, radi se o snažnim kompanijama i mi ne možemo napraviti nikakvu diskriminaciju. Najveće firme nisu ovdje uključene jer one imaju svoj novac. E, radi se o otvorenom polju za nastup sviju, a upravo zato što znamo da se ovi veliki igrači pojavljuju, željeli smo da mala i srednja poduzeća budu sigurni sudionici programa. To je bila filozofija kojom smo se vodili. Nismo željeli spriječavati velike, jer u konačnici sama srž obrambene industrije počiva na tim velikim, velikim poduzećima. Oni imaju kapacitete za istraživanje, inovacije, imaju infrastrukturu i ne bismo željeli jednu ruku vezati sebi iza leđa ako bismo spriječili njihovo sudjelovanje. To nismo željeli učiniti. Ali željeli smo zajamčiti pristup drugima, malim i srednjim poduzećima koje sad mogu sudjelovati u programu. Mislim da znate kad govorimo o izvozu države će i dalje zadržati u potpunosti u svoje nadležnosti izvoz. Ne možemo reći da ćemo, vas, ćemo vam novac za razvoj programa, ali zabranjujemo izvoz jer se radi o intelektualnim pravima koje pripadaju i kompanijama i državama članicama. Pa smo mi onda krenuli općenitije. Rekli smo da postoje izvozne kontrole i drugi instrumenti kojima možemo spriječiti ono što želimo spriječiti. Međutim, sukobi traju. A ne znam kakve će biti inovacije nakon dvije godine programa. Dakle, postoje instrumenti koji će spriječiti, općenito govoreći, da oružje dođe u krajeve gdje se vodi rat. I sada područja koja smo spominjali su bila sljedeća područja koja trebaju donijeti inovativne projekte i kategorije u području pripremi, zaštiti, raspodjeli, održivosti, informiranje menadžmenta, zapovjedni e, lanac nadležnosti SFORA u kibernetičkoj obrani, kibernetičkoj sigurnosti. Dakle, to su ta područja Često se je čulo pitanje, ako se previše ograničimo, tada ćemo spriječiti inovacije u nekom drugom sektoru koji nije ovdje spomenut. Onda to neće biti pokriveno programom. Pa smo se tu onda nekako nagodili i dogovorili između ovih e, dvaju čimbenika. U redu. Gospodin Galer želi postaviti jedno pitanje. Da. Ja se ispričavam, morao sam govoriti na plenarnoj ACPEU, pa se, sam došao tek sada, ispričavam se. Dakle, zadovoljni smo što je izvješće usvojeno na odboru ITRE velikom većinom. Hvala i na ovom izvješću sada. Čini mi se da Izvješće pokriva sve ono što smo željeli, ali sjećam se da smo iz područja tih industrija doživjeli kritiku ili bojazan da će istraživanje u projektima a, biti ograničeno na države zato što su države ekskluzivni klijenti, a projekti se odvijaju na nacionalnoj razini. Tada stvarni troškovi koje mora snositi industrija su više od 100%. Oni kažu više od 125%. Pa sam u određenoj fazi čuo bojazni da zbog povrata novca za troškove e, neće moći e, pokriti stvarne troškove kompanija. Ne znam jeste li o tome razgovarali, ali to je pitanje koje zahtjeva odgovor. E, naravno, primjenjuje se i na stvarni program koji će uslijediti tu postoji veliki upitnik, velika dvojba u cijeloj industriji. E, smatraju da oni neće e, dobiti više novca iz programa nego što ga sami ulažu pa bih želio reći da rezultat mora biti nešto što će koristiti našim snagama. Dakle, ne smijemo se samo okrenuti industriji, već i našim e, snagama, našem ljudstvu, jer oni znaju što im je potrebito. I ja bih se doista založio za to da program treba pomagati ne samo abstraktno, nego i vrlo konkretno zbog sigurnosne situacije u kojoj se sada nalazimo i gdje naše postrojbe, jedinice ili snage jasno moraju reći što im treba. Ovaj program e, treba omogućiti bolju opskrbu naših oružanih snaga. Hvala. Gospodine Pasku, izvolite. E, u potpunosti se slažem s ovim što ste rekli. Da, države članice su praktično klijenti jer je obrana još uvijek nacionalna nadležnost ili prerogativ. I doista e, poduzeća ne očekuju nekakva značajnija istraživačka e, istraživačke rezultate. Oni znaju što snage trebaju, a to je ono što je i temelj suradnje sa EDA-om, što oni doista trebaju. Dakle, radi se o 100%. Ukupno, ukupno prihvatljiv tročak je 100%. 25% su neizravni troškovi. To je evo podjela koju imamo sada. U redu. Hvala vam. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, mislim da smo doista zahvalni kolegi Pasku na svim uloženim naporima i na prezentaciji. Mislim da je on održao do sada tri ili četiri prezentacije rezultata trijaloga, ako se ne varam. Dobro napredujemo i na vrijeme smo glasovanja na sljedećoj plenarnoj sjednici. Puno vam hvala. Hvala, hvala i vama. Želite li reći nešto možda još gospodine Pasku? A ne, ja, ću se, ja sam se samo htio zahvaliti na vašim lijepim riječima i zahvalama. U redu, evo, e, na vrijeme završavamo. E, moramo se e, razmjestiti da bismo krenuli na sljedeću točku dnevnog reda pomorska sigurnosna strategija Europske unije. Vrlo važna i zanimljiva tema. Hvala vam. Colleagues, please be seated. Thank you. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Hvala vam lijepa. Sljedeća točka dnevnog reda. Provedbeni akcijski plan Europske pomorske sigurnosne strategije. Moje je zadovoljstvo izraziti dobrodošlicu vrlo, vrlo cijenjenim gostima. Prvo pozdravljam veleposlanicu Gerganu Karadžovu koja predstavlja Bugarsku, odnosno Bugarsko predsjedništvo, zato što Bugarska još uvijek predsjeda Evropskom unijom. Zatim pozdravljam Bernharda Frisa, direktora za pomorsku politiku i plavo gospodarstvo iz glavne uprave Mare. Gospodin Pavel Herčinski, direktor za spričavanje sukoba i sigurnosnu politiku i na kraju vrlo dobro poznati gost, već spomenute danas vele poslanik Jorge Domek, koji je ujedno i izvršni direktor EDA. Bez daljnjeg otezanja, gospođo veleposlanice Karadžova, izvolite. Najpša hvala predsjednice. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. kolege i gosti SEDEA. Najprije bih e, želio izraziti zahvalnost na pravom vremenom, pravovremenoj reviziji na reviziji Europskog hog eh, programa pomorske sigurnosti strategije EU-a i njegove revizije, usvajanje ciljeva za pomorsku strategiju u vijeću bio su jedan od glavnih ciljeva bugarskog predsjedništva što se tiče sektora pomorstva i to na umu želim naglasiti jako dobru pa čak i odličnu suradnju koju sam imala ovdje govorim u ime našeg predsjednika iz radne skupine prijatelja. U svakom slučaju imali smo odličnu suradnju sa Europskom službom vanjskog djelovanja, e, službom komisije Digimare i Europskom agencijom za obranu EDA tijekom cjelokupnog postupka i svi zajedno su učinili da ova ostvarenja budu moguće. Želim naglasiti duh transparentnosti europskih institucija i današnju raspravu na odboru smatramo doista nužnom. Evo kratak pregled postupka i koraka koji je pred nama. Provedba strategije za pomorsku sigurnost i njen doprinos jačanju EU unije u svojstvu globalnog sigurnosnog pomorskog bio je glavni cilj unapređenja ovog dokumenta. Htjeli smo naglasiti da jačanje globalne pomorske sigurnosti jest, ima za cilj za unapređenje globalne sigurnosti sukladno je sa Europskim vijećem, odnosno zaključcima Europskog vijeća. Naime, nakon 2014. Europski strateški plan e, Europske pomorske strategije. Napravljen je da ujedini vanjske i unutarnje aspekte europske pomorske sigurnosti i revizija ima za cilj da doprinos za provedbe europske globalne strategije obnovljene europske strategije za razdoblje od 2015-2020, zaključke vijeća o globalnoj pomorskoj sigurnosti i zajedničku komunikaciju o međunarodnim upravljanjem oceanima. I zajednička komunikacija, komisija i viska predstavnica i europska strategija za pomorsku sigurnost e, valjani su, stoga akcijski plan e, smo mogli revidirati i ažurirati što je napravljeno sukladno sa strategijom i načelima i pet e, točaka koje su gdje su uključeni razni aspekti zaštite kričnih infrastruktura i odgovora na krizne situacije, pomorsko istraživanje, obrazovanje i obučavanje. Što se tiče postupka zaključci vijeća o reviziji daljne strategije za pomorsku strategiju i revidirani plan djelovanja ukazuju na zaključke vijeća koji su dogovoreni od strane skupine prijatelja predsjedništva 25. svibnja. To je potvrđeno na Koreperu 31. lipnja i oba dokumenta treba biti usvojena 26. lipnja od strane Vijeća za opće poslove. Održano je šest sastanaka pod bugarskim eh, predsjedništvom radne skupine prijatelja predsjedništva gdje se radilo o analizi dokumenta Europske komisije i reviziji to je bio temelj za pregovore i temeljem toga predsjedništvo je izradilo nacrt zaključka Na zadnjem sastanku za predsjedništva u Svibnju imali smo važan sastanak, dakle, što više revizija Europske pomorske strategije uključena je u agendu PSC-a 8. svibnja za političke smjernice, održane razvojna gledišta, ustanovljen napredak, napredovalo se sa pregovorima za plan djelovanja Europske pomorske strategije. A sve u sklopu Europske globalne strategije. Tu imamo dakle potvrđen koncept dobrovoljnog pristupa i to u okviru revidiranog plana djelovanja što je napravljeno u zasebnoj bilješci predsjedništva. Samo želim kazati nakratko na razlike između dokumenta iz 2014. i revidiranog plana djelovanja iz 2018. Revidirani plan ima novu strukturu osim horizontalnih e, tema u planu B razvija regionalni, odnosno individualni pristup e, četvroma oceana i europskom morskom bazenu. Imali smo jako dobre rasprave unutar grupa, što je dobro primljeno od strane država članica i razvilo se na razvoju regionalnih strategija. Također u revidiranom planu djelovanja fokus je bio i na suradnji između civilne e, na vojno-civilnoj suradnji, e, izgradnji kapaciteta sposobnosti, a istovremeno tekst je sukladan s razvojem političkih strategija i novih raz, nove situacije na morima, poput e, migratske krize u sredozemlju. Imamo nove strategije koje se primjenjuju na europskom e, pomorskom bazenu koje su uključene u akcijski plan. Zatim imamo tri zasebne inicijative koje su osnažene, to su godišnja revizija za obranu PESCO. Cilj im je dati doprinos u provedbi globalne strategije. Kao što znate, i to za ima jačanju budućih eh, civilnih sposobnosti na kojima radimo i koje će biti realizirane krajem godine. Tu je još jedna važna stvar. A to je prijedlog eh, vijeća o provedbi zajedničke deklaracije Europske unije i NATO-a i zaključci vijeća za ciljima jačanje sposobnosti država članica i agencija, institucija da se nose sa kiber, hibridnim i sličnim prijetnjama i da se zaštiti otpornost pomorskih eh, struktura. Evo možda još par riječi. Plan djelovanja je osmišljen da bude jedan cijelokupni dokument. ćemo nakon njega izvješća o napredovanju, a to će sve biti na raspolaganju državama članicama. Izvješćivanje će se moći ažurirati na radnim i stručnim skupinama koje su stanovljene 2014. godine i koje ostaju i dalje relevantne i aktivne. I ostaće zadužen za to u dalje, tijekom daljeg rada. Najpša hvala. A sada direktor Bernard Fries iz Digimare. Hvala, hvala predsjednice. Uvaženi zastupnici, dobro jutro vam želim. Veliko zadovoljstvo biti ovdje. pravi trenutak da s vam podijelimo stanje napretka na akcijskom planu Europske pomorske strategije, sigurnosne strategije. Najprije želim izraziti zahvalnost na djelovanju radu predsjedništva kolegama iz Europske službe za vanjsko djelovanje i vjerujem da će ovo biti korisna rasprava. Što se nas tiče, dakle što se tiče komisije, mi ovo doživljavamo kao dio puno sveobuhvatnijeg pristupa oceanima. Oceani su od ključnog značaja za brojne stvari na ovom planetu, dakle za gospodarstvo, okoliš, a i sigurnost 90% međunarodne trgovine ide pomorskim putem 50% stanovništva Europske unije živi na obalnim područjima. Dakle, ako se napravi pojas od 100 km od obale, tu je više od pola stanovništva Europske unije. 400 milijuna putnika prolazi kroz eh, luke Europske unije i tako dalje. Dakle, ovo bi trebalo sagledati u još širem kontekstu. Europska unija si je napravila politiku o upravljanju međunarodnim morima, oceanima, dakle tu je aspekt upravljanja oceanima, morima i to na siguran i odgovoran način. Dakle, ova sigurnosna strategija Europske pomorska sigurnosna strategija Europske unije iz 2014. Dakle, ja neću ponavljati ono što je upravo iznijela veleposlanica na jako sveobuhvatan način. Ali želim reći da komisija ja je svjesna da je sve ono što smo svojevremeno kolektivno odlučili da i dalje na snazi vrijedi, a istovremeno trebamo prilagoditi novim izazovima današnjice. S obzirom da su prošle četiri godine od e, probitnog usvajanja tog teksta i možemo s pravom reći da smo bili svjedocima velikih promjena mentaliteta u među brojnim e, dionicima, sigurnosnim dionicima Dakle, sve jači duh suradnje, rada međusektorskog, između dionika, agencija, civilnog i vojnog sektora, a to možda nije tako dobro funkcioniralo u prošlosti. Dakle, vjerujem da je to e, ostvarenje akcijskog plana i mislim da trebamo nastaviti rad na tome. Veleposlanica je objasna postupak, ja se neću nadvizivati na to. Više želim par riječi reći ono što je za nas e, nova E, ono što je za nas važno u ovoj reviziji. Dakle, temeljem e, smjernica iz e, akcijskog plana iz 2014. koji je i dalje validan i koji, s kojim treba nastaviti u budućnosti. Dakle, najprije želim reći da smo zadovoljni i smatramo da ova revizija za cilj ima pojačanje regionalne suradnje, dakle regionalnog pristupa i moramo imati na umu Europu, ali i regije a to se tiče sredozemlja, što je jako važno. Počećam da izvorni politički poticaj za ovaj sigurnosni akcijski plan je bio dijelom i izbjeglička kriza u sredozemlju i u sva vojna, odnosno humanitarna pitanja koja se tu pokreću. I, dakle, u sredozemlju, evo da ostanem pri tom primjeru, mi nastojimo stvarati suradnju e, što širu moguću. Jedan od primjera jeste pomorska strategija za zapadno sredozemlje. Tu imamo pet e, zemalja sa afričke strane i pet zemalja sa sredozemne strane, europske strane. Dakle, tu nastojimo što bolje e, organizirati razmjenu podataka i kada slušamo vijesti svakodnevno je, jasno je da je potrebno raditi na ostvarenju još bolje suradnje kako bi se riješili migracijski izazovi s kojima smo suočeni. Zatim na Baltiku i Sjevernom moru vjerujemo da trebamo raditi s dionicima u tim regijama kako bismo, na primjer, optimizirali sigurnost i odstranili, ukoliko je moguće, probleme E, izbacivanja na moru, neeksplodiranog streljiva i općenito streljiva, dakle to je problem na Baltiku, e, to može izazvati probleme i u, za ribarstvo, za turizam i tako dalje, kao što znate u Atlantiku, dakle još jedan od ključnih područja, treba se boriti protiv e, ilegalnih aktivnosti na moru, surađivati svim, sa svim dionicima kao što raditi tako dakle, na pomorskoj Centru za pomorsku analizu i operacije po pitanju krimčarenja droga. Na Crnom moru imamo potencijal za djelovanje i stvaranje boljeg duha suradnje i svjesni smo naravno svih poteškoća na kojima ne trebamo ovdje inzistirati, no i dalje možemo na pragmatičan način raditi. Dakle, tu je mogućnost zajedničkog rada, suradnje, dakle na rješavanju zajedničkih problema. Dakle, regionalni pristup po našem mišljenju je jako važan i, i sve će biti važniji. Drugo, smatramo da je potrebno još unaprijediti civilnu vojnu suradnju uz e, programe civilno-vojnog istraživačkog rada. To je bio jedan od glavnih ciljeva postojeće pomorske strategije i njenog akcijskog plana a to dakle obuhvaća sposobnosti podržavanja i jačanja zajedničkog e, zajedničke izgradnje kapaciteta na, zatim na razini Europske unije To su to je omogućilo između oslog zakonodavstva Europske unije i financijska podrška između oslog Europskog parlamenta, omogućena od strane Europskog parlamenta. Dakle, uspostavljena je jako dobra suradnja između tri Europske pomorske agencije, Europska agencija za obalnu stražu, za e, ribarstvo i Europska pomorska agencija u koja je u Lisabonu. Dakle, to je najbolji dokaz da kada se surađuje da se e, stvara dakle, bolja suradnja i ostvaraju bolji veći rezultati. Tu imamo dakle obalnu stražu koja je zadužena u državama članicama za e, brojne stvari i radi se na pomorskoj sigurnosti, sigurnost i istraživanju, traženju, ispašavanju, e, kontroli granica, provedbi zakona, e, obalnoj straži. Dakle, drugim riječima, podaci koje dobivate od e, nekog drona ili aktivnosti nadzora koje, provode, koje provodi određena agencija, ako, dakle, koje provodi jedna agencija, može biti stavljena na raspolaganje drugoj agenciji. Evo, konkretan primjer suradnja dakle jedno plovilo koje nadzire, vodi nadzor za ribarstvo, naiđe na e, plovilo sa e, putnicima, odnosno izbjeglicama koji poteškoći i onda to te informacije prenese drugim, e, drugom relevantnom nadležnom tijelu. Dakle, to jako dobro funkcionira. Još jedna suradnja jeste razmjena pomorskih podataka, pomorske suradnje, imamo europski sustav koji se primjenjuje kako bismo pružili integriran pomorsku sliku time se bavi prvenstveno Europska pomorska sigurnosna pomorska agencija u Lisabonu, tu se može još unaprijediti na radu i mi radimo na provedbi i pokretanju Cezara za pomorska pitanja među državama članicama i nadležnim tijelima. I za kraj želim reći da revidirani plan djelovanja se bavi novim prijetnjama poput kiber i hibridnih prijetnji i to u vrijeme kada automatizacija i aktivnosti povezane uz analizu baza podataka su sve prevalentnije u sektor pomorstva. Za primjer, hoću pojavu autonomnog automatizirane plovidbe. Možete zamisliti kakve sigurnosne prijetnje se mogu pojaviti u tom području. Zatim, e, e, transport, odnosno prijevoz, što su jako važna pitanja, e, luke i lučke usluge su od velikog značaja za sve nas. Zatim stavljam naglasak na potrebu za zaštitu putnika u pomorstvu. Naveo sam podatak u samom početku morskih e, komunikacijskih e, linija. Dakle, sve naše komunikacije ovise o morskim kablovima, podmorskim kablovima, jer suprotno ovi naši uređaji ne bi funkcionirali. Zatim energetske platforme, bilo obnovljive ili druge. Ovo su osjetljiva pitanja i za sve imamo ciljani specifični pristup kako bismo ih zaštitili od sigurnosnih prijetnji. Dakle, za sve to moramo e, gledati u budućnost, anticipirati što se može dogoditi, kakve prijetnje se mogu pojaviti i mi vjerujemo da je takav e, pristup e, usmjeren ka budućnosti odgovarajući. Naravno, zahvali smo za rad koji smo mogli raditi na suradnji s kolegama i e, raduje nas usvajanje od strane vijeća ovog dokumenta. Hvala sada veleposlanik Pavel Hercinski, direktor za sprečavanje sukoba i sigurnosnu politiku u Europske službe djelovanje. On je zadužen za sigurnosnu politiku i sprječavanje sukoba, ako se nisam prevela. Dakle, dosta je dug naslov. Izvolite. Hvala lijepa. Ponovo sam e, se e, želim zahvaliti odboru sede i njegovoj predsjednici gospođi Ani Fotigi. Hvala lijepa što ste nas pozvali na ovaj sastanak. U pravom trenutku to činite jer se očekuje da će vijeće usvojiti revidirani akcijski plan. Dopustite mi također da izrazim zahvalnost bugarskom predsjedništvu koje je zaista predvodilo u svemu ovome. Bugarska veleposlanica bila je vrlo skromna kada je objašnjavala koje sve korake treba poduzeti kako bi se novi dokument usvojio. S našeg stajališta mislim da se e, zaista oborio rekord jer je sav posao odrađen u tri mjeseca. Do toga je došlo ne samo zbog velike potpore država članica, već i izvrsne suradnje svih dionika Europske službe za vanjske djelovanje, Europska agencija za obranu i e, glavne uprave Mare Europske komisije. Sa stajališta e, Europske službe za vanjsko djelovanje treba se ovdje raditi o provedbi Europske globalne strategije. Što očekujemo od novog akcijskog plana? Sa stanovišta e, Europske službe za vanjsko djelovanje moramo reći da je naš cilj da uskladimo europsku globalnu pomorsku strategiju e, i da Europska unija postane e, ona u svijetu koja će omogućavati sigurnost na moru. Što je novo u ovome? Načela sigurnosti na moru ostaju i dalje ista kako su bila univerzalno na primjena poveljevinih naroda o pravu mora kao i suradnja s NATO savezom. Međutim, ovaj akcijski plan usmjerio se na civilno vojnu suradnju kao i na međunarodne aspekte. Bavi se globalnim problemima regionalnim odgovorom. Dakle, to je bio glavni light motiv novog dokumenta. Dakle, odgovor na, odnosno bavljanje globalnim izazovima na jednom lokalni odgovor. E, kako primjerice u Gvinanskom zaljevu, tako i e, na našem pragu na sredozemlju. E, ili pak na rogu Afrike. A sada glavni aspekti toga. Suradnja na moru je jedna od glavnih načina e, te operacije, odnosno operativnog susreta između operacije Sofija i NATO-ve operacije Sea Guardian. To je glavan način da se omogući e, da postoje osiguravanje europskih interesa. I u tom smislu je Europska unija ključni dionik i mora pridonijeti učinkovitoj provedbi Varšavske deklaracije i njezinoj pomorskoj komponenti koja se odnosi na suradnju između Europske unije i NATO saveza prije dvije godine. To se istovremeno može proširiti i na druge regije, uključujući i na Crno more. S tim prije što dolazi do progresivne militarizacije e, te regije, a naročito izgradnja mosta Kelč između e, Kopna i e, Krima. Nadalje, trebamo raditi na razmjeni informacija između operacija i misija CSDP-a. I na sredozemlju jer Frontex i e, Med Sofia e, predstavljaju uspjeh takve suradnje. Postoji međutim e, i niz problema kada govorimo o suradnji naše operacije i pojedinih agencija. I to moramo prebroditi. Mnogi među vama znaju da ćemo vrlo skoro započeti sa pilot projektom informacijskih čelija e, i e, tih projekata i naše misije. E, to će biti od ključnog značaja kako bi se spojila dva sasvim razdvojena svijeta, a to su agencije JHJ s jedne strane i CSDP Prelazimo sada na Indijski ocean. Mi moramo tamo ostati ključni dionik jer je to vrlo bitan sektor. I zbog toga su e, e naši predstavnici odgovorni za Aziju nedavno održali sastanak na temu dinamike u, u kretanju na području Indijskog oceana a osvrnuli su se zapravo i na Indijski i na Tihi ocean. A gdje je sve to skupa počelo? Počelo je na rogu Afrike. Danas se više ne smatra to područjem na koje se ne može ići. Napadi guzara jako su se smanjili zahvaljujući operacija Atalanta koja je bila organizirana na međunarodnoj razini i koja i dalje igra vrlo važnu ulogu e, i tu vidimo i najbolje prakse iz tog industrijskog sektora. U lipnju će se usvojiti i nova serija preporuka o Crvenom moru i rogu Afrike. Razmišljamo kako da se bolje e, kako da bolje radimo na temelju našeg iskustva u borbi protiv gustarstva, a isto tako kako da od Crnog mora do jemenskog tjesnaca i do tjesnaca Malaka. I e, tako što trebalo bi nam dati odgovore i kako da se ponašamo i drugdje, na primjer u Gvinejskom zaljevu, slijedom onoga što stoji u procesu iz Jaundeja, gdje se traži da se u potpunosti stvori e, osvješćivanje o situaciji na moru. I za kraj moram naglasiti suradnju s Ujedinjenim narodima. Ona je sada puno jača zahvaljujući novom akcijskom planu. To je naime ključno partnerstvo za budućnost oceana. Treba uzeti u obzir da EU, e, e, e UN strateško partnerstvo uključuje sada i oceane. A isto tako već deset godina se surađuje putem globalnog programa za borbu protiv kriminala na moru s Ujedinjenim narodima. Među ključnim partnerima su također i Afrička unija i ASEAN kao i druge regionalne i subregionalne organizacije. One e, ostaju ključne iako je najvažnija ona s Ujedinjenim narodima. Postoji i dokument koji se stalno mora revidirati i preispitivati. Ono što zaista treba ostvariti jest da se sazna o problemima vezanim za sigurnost na moru, te da se izradi program otvaranja. U tom smislu je Europska služba za, za vanjsko djelovanje zajedno s bugarskim predsjedništvom već pokrenula neke male korake, objavila neke materijale koje će se objaviti u trenutku kada se dokument potpiše. Dakle, o sigurnosti vezano za e, e, rogu, e, rog Afrike. Evo, za nekoliko dana će se to objaviti. Već sada si možemo čestitati jer je to dobar dokument. U svakom slučaju radi se o radu na kojem, koji još traje, ali koji će biti koristan za budućnost. Hvala. Sada veleposlanik Jorge Domen koji je mm, glavni direktor Europske obrambene agencije. Hvala lijepa. Sadašnje e, preispitivanje akcijskog plana Europske pomorske strategije je nešto što se radi u pravi čas i zaista je nužno. U e, mojoj ulozi e, kao osobe koja predstavlja Europsku obrambenu agenciju Nekoliko riječi o našem stajalištu. Mi pozdravljamo europske inicijative na planu obrane CARDS, PESCO i Europski obrambeni fond, što samo pokazuje e, da je Europa izrađuje svoju globalnu strategiju. Također se kao što smo upravo čuli, jako puno surađuje s, NATO savezom u svjetlu onoga što je dogovoreno na sastanku na vrhu u Varšavi treba e, dakle djelovati i dosljedno raditi e, kako bismo surađivali s NATO savezom i to sve u potpunosti treba iskoristiti u revidiranom akcijskom planu. On će pridonijeti i globalnoj strategiji. To naročito vrijedi kad se radi o razvoju kapaciteta koji su potrebni državama članicama e, za rad na moru. Europska agencija za obranu će podržati države članice i vijeće Europske unije u naporima koje ulažu da se poboljšaju obrambeni kapaciteti Europske unije putem suradnje. Europska obrambena agencija već igra središnju ulogu u na planu sigurnosti i obrane u svim tim novim razvojima. I e, tu se agencija prilagođava novom okruženju slijedom onoga što su ministri o njoj odlučili u svibnju prošle godine. Ona također treba biti sučelje u radu s europskim institucijama i agencijama i uopćenito u široj europskoj politici kako se ne bi zbog toga e, imalo negativan utjecaj ili nepotrebno ograničilo rad naših oružanih snaga. Pomorsko e, je područje vrlo važno u tom smislu. Europska pomorska sigurnosna strategija je od početka imala horizontalni pristup koji uključuje različite sektore i u njemu surađuju i civilne i vojne strukture, što je apsolutno od ključne važnosti za bavljenje tom problematikom. Prilikom provedbe ovog akcijskog plana mi ćemo e, i dalje raditi na e, razvoju kapaciteta, obrazovanju i obusi kao i na istraživanju i razvoju. A podjela, e, odnosno orijentiranje na jedan više na van otvoren program kapaciteta je nešto smo također započeli jer potrebni su novi kapaciteti također i na pomorskom planu. Konačno ćemo to dogovoriti do kraja ovog mjeseca. A akcijski plan je vrlo e, dobro došao jer dolazi u pravom času kada treba razvijati pomorske kapacitete u skladu sa novim prioritetima zajedničke obrambene politike, naročito kad se radi o kapacitetima za višestruku ulogu. Primjer toga jest program Marsuf za nadzor mora. 18 mornarica surađuje i oni daju bolju sliku o situaciji na moru, razmjenjuju informacije vezane za pozicije brodova, e, praćenje e, brodova, identificiranje. Marsul se već koristi i e, kao potpora operaciji Sofija, a isto tako podržat će ga se prilikom korištenja novih tehnologija jer se očekuje da će davati bolje rezultate. To je jedinstven program koji treba pomoći konsolidiranoj situaciji da se oslika situacija na moru i uvelike će pridonijeti nadzoru mora u Europi. Važnost Marsula naglašena je e, na sastanku vijeća e, za pomorstvo i važno ga je uklopiti u revidirani akcijski plan. Jer ovakvi kapaciteti mogu služiti kako za prvenstveni zadatak koji imaju u vojne svrhe, ali također i za mnoge civilne svrhe. To je glavnina tog akcijskog plana. Naša agencija se također puno bavi istraživanje. Imamo instrument za određivanje prioriteta prilikom istraživanja kojeg zovemo OSRA. To je naš program za istraživanja koji se usklađuje sa potrebama i zahtjevima operacija država članica koordiniramo programe naše agencije e, zajedno sa sličnim programima koje se financiraju iz europskih sredstava e, kao što se radi na onom za e, stvari koje mogu imati dvostruku namjen, dvojne namjene i tu već smo poluđili dobre rezultate. Koristimo dakle i sredstva iz obzora 2020 i e, europska sredstva za istraživanje tehnologije dvojih namjena. E, surađujemo sa Europskom službom za vanjsko djelovanje kao i s državom članicama i njihovim industrijskim sektorom. Uspjeli smo napraviti i program za istraživanja na planu pomorske sigurnosti, što je ključno za europsku sigurnosnu strategiju do sada. Izazov koji se sada postavlja mora se vidjeti u revidiranom akcijskom planu. Treće kružno područje na kojem radimo su obučavanje i educiranje e, u e, sektoru pomorske sigurnosti. Jako radimo na tome da se u tome objedine mnogi sektori jer to je zaista relevantno na pomorskom planu. E, trebamo dakle puno raditi na tome da se bude svjesno toga što se nalazi na morima. Radimo na istraživanjima, informacijama, o pitanjima sigurnosti na moru i situaciji e, e, na moru. I zato surađujemo svim relevantnim europskim agencijama a to je i u srži revidiranog akcijskog plana. Ovakve sinergije uključuju prvenstveno tri agencije iz tog područja, naročito Frontex, a isto tako i Europska agencija za sigurnost na moru i Europska e, agencija za kontrolu ribarstva. Potreba za bližom suradnjom bio je jedan od zaključaka dugoročne revizije naše agencije. Međutim, moram naglasiti da će do toga doći u okviru postojećih mandata i uloge. Jer e, sinergije bi trebali omogućiti da na bolji način surađujemo i da se u konačnici e, izbjegnu preklapanja i dakle da se bolje utroši novac. Zaključno, jako smo napredovali po pitanju pomorskih kapaciteta i istraživanja u okviru europskih inicijativa za obranu. Države članice obavezale su se u okviru PESKA, i, e, ali isto tako i u okviru prvih projekata PESKA bavili smo se izravno i neizravno provedbom ovog plana. E, zaštita luka, pomorski nadzor, mjere za borbu protiv mina i tako dalje. To je omogućilo da se vidi koje sve potencijale daje Europski fond za obranu. Pokazali smo također i e, kapacitete e, u pomorskom okruženju i to je program koji je započeo u kolovozu prošle godine. To je e, najveće od tri projekta koja su izabrana 2017. godine za vrijeme natječaja i zapravo time se utire put za europski program za istraživanja bojne istraživanja u okviru Europskog obrambenog fonda. Tu naša agencija zapravo može igrati ključnu ulogu. Moram za kraj naglasiti da stalno rad i angažman država članica u radu na ovom akcijskom planu te suradnje između naše agencije Europske službe za vanjsko djelovanje i drugih bitnih dionika predstavlja ključ uspjeha. kao što sam e, već rekao, sa Komisijom i Europskom službom danskog djelovanje na pomorskim pitanjima ta suradnja je zaista e, dobra i to ide na dobrobit država članica. Iako sam zahvalna na svemu što je postignuto. Zahvaljujem bugarskom predsjedništvu što je omogućilo da se jako napredovanje na ovom dosjeju. A nadam se da ćemo to isto vidjeti i prilikom provedbe u budućnosti i praćenja. Hvala lijepa. Tajništvo će napraviti popis govornika, pa ću početi prvo ja sa svojim napomenama, jer mi je ova tema doista bliska srcu. I moje formalno obrazovanje bilo je usmjereno na vanjsku trgovinu, pomorstvo. Posebno sam zainteresirana za sigurnost u pomorskom sektoru pa sam i ja jako zahvalna Bugarskoj, Bugarskom predsjedništvu koja je koje je uključilo ovu temu. To nije po prvi put da radimo na ovoj temi na SEDEU. Imali smo već sjajno, sjajno izvješće gospodina Paskova o situaciji na Crnom moru. Tu smo čuli o sigurnosti na Crnom moru i u cijelom području mislim da je to bila jedna od najboljih, najvažnijih aktivnosti eh, za vrijeme našeg eh, mandata. Najmanje dva puta do sada smo govorili o sigurnosti na Baltičkom moru. Eh, radimo na sigurnosnim pitanjima i u Afetu i ovdje u Sedeu naša aktivnost se usredotočila također i na e, rog Afrike. To je bi prirodno jer smo radili na EU pomorskoj strategiji. Tako da moje pitanje ide predsjedništvu i e, veleposlaniku Hačinskom. E, koja je vaša ocjena nužne suradnje s Ujedinjenom kraljevinom nakon Brexita jer je doprinos Ujedinjene kraljevine u pokretanju određenih aktivnosti vezano za pomorsku sigurnost bio iznimno važno. To je država koja prirodno ima vrlo velika iskustva um, u sigurnosti slobodi navigacije. Japan je tu bio aktivan proteklih godina, a sada smo svjesni da se javlja čitav niz drugih pitanja. Mnogi redoviti sastanci SEDEA su bili posvećeni sigurnoj, sigurnoj plovidbi u istočno i južno kineskom moru. Znamo da imamo rastuće sigurnosne probleme u trgovini na kopnu između Kine i Tajvana. Situacija je teška. Vojne snage se organiziraju, a kada govorimo o slobodi prometa na moru imamo velike probleme i na Baltičkom moru, imamo vojne snage u Kaliningradu, e, ruske snage, a ista je situacija i u području Crnog mora. A što se tiče Azovljevog mora, to je nešto što ću posebno e, potaknuti kao temu na sljedećem sastanku SEDEA jer je situacija tamo, a čuli smo već nešto što je doista prijetnja. Imamo jako puno tih e, hotspotova, žarišnih točaka, tako da e, želim pitati hoćete li i o tome raspravljati na sastanku e, Europskog vijeća. Dakle, Arktik i druga područja pokazuju neke pozitivne rezultate. Ali istovremeno nas brinu i klimatske promjene, a na Arktici je moguće poboljšati navigaciju ili plovidbu. Nažalost, jača i konkurentnost, tržišno natjecanje, da ne upotrijebim neku drugu riječ jer se radi o vrlo vidljivoj e, vojnoj e, prisutnosti. A isto vrijedi i za e, Crno more. Gospodin Galer, pa gospođa Mudi. Gospodin Galer, izvolite. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Mislim da je uvijek dobro čuti o tome kako se provode akcijski planovi vezano za pomorsku sigurnosnu strategiju. Kao što smo čuli, postoje različiti izazovi u regijama koje nas okružuju, tako da postoji doista potreba da se ta pitanja razmatraju i to vrlo konkretno. Izdvojit ću samo neka konkretna pitanja. Gospodine Domek, vi ste govorili o vojnoj mobilnosti. To je jedan od PESCO projekata. Jesmo li mobilni na moru u odnosu na kopno, na ceste ili željezničke pruge? koje nisu nimalo e, dorasle sigurnosnim izazovima. Ali ako brodski motor funkcionira, čini mi se da se lakše može ploviti onda morem. Možemo i zamisliti kombinaciju željezničkog i pomorskog prometa. Čak je e, istočna Njemačka svoje vremeno napravila veliku luku koja je trebala povezivati otok istočne Njemačke s Sovjetskim savezom e, za vojne potrebe. Dakle, Ukran, Rügen, Klaipeda, to je nešto što bi se možda moglo ponovno aktivirati za vojne svrhe i ne samo za vojne potrebe. To je jedna mogućnost vojne mobilnosti. Zatim sam čuo da ćemo se zalagati za izgradnju kapaciteta, regionalni odgovor na globalne izazove. Vi ste mislili na Gvinejski zaljev, na područja izvan Evropske unije. Imamo li neke planove vezano za područja gdje piratstvo, gusari dovode u opasnost naše trgovinske puteve. Sigurnosna pitanja s Afrikom su uvijek na dnevnom redu. Ako sami želimo postati sposobni za CD E, MP misije, imamo li nove programe kao izgradnja kapaciteta, sigurnost, razvoj i slične inicijative. Možemo li možda putem naše suradnje s afričkim državama u kriznim područjima nešto učiniti da bismo izgradili njihove kapacitete za rješavanje tih problema jer oni stup odgovorni ili trebali bi biti odgovorni za svoje obale, za suzbijanje e, gusarstva i slično. Dakle, važno je znati postoje li neke ideje negdje spremne da bismo evo rješavali i ta pitanja i postigli bolje rezultate u tim udaljenim regijama. Mislim da je pred nama dobra prilika ako kanimo e, provesti pomorsku sigurnosnu strategiju. Ja se često vraćam na atenski mehanizam, na proširenje. Znamo da imamo mornaricu u Portugalu, u Grčkoj koja je u vlastitim rukama zato što nije u mogućnosti doprinijeti miru ili sigurnosti negdje drugdje. Trebamo pogledati taj atenski mehanizam, zajedničke troškove, možemo li bolje koristiti resurse, aktivirati partnere Evropske unije u slučaju potrebe. Hvala, gospođo Mudi. Zahvaljujem. I hvala na zanimljivim izlaganjima koje smo čuli. Ono što sam htjela napomenuti već je evo spomenuo i kolega, a i predsjedateljica je napomenula da nas zanima područje oko Crnog mora. Pa bih e, voljela čuti vaš odgovor ili najnovije informacije o izgradnji suradnje u području Crnog mora. Isto tako Možemo li to činiti u suradnji s NATO-om? To su dva odvojena pitanja, ali me zanima e, što će se događati po tim pitanjima, jer smo malo prije imali izvješće kolege Paskova. Razgovarali smo i o regionalizaciji zapadnog sredozemlja to je e, područje od najvećeg interesa u ovom trenutku, pa bismo rado čuli što smatrate uspjehom u ovom mandatu e, akcije Sofija koji je zapravo doživio i e, mnoge, mnoge prekide ili poteškoće. Još jedno konkretno pitanje koje ste spomenuli su podvodni pomorski kablovi. E, pretpostavljam da ste govorili o stvarnoj situaciji. Mi doista ovisimo o tim podvodnim pomorskim kablovima e, u području naših komunikacija koje su konkretne prijetnje koje prijete tim pomorskim e, kablovima ili vodovima i kako ćemo reagirati na te prijetnje. I na kraju, veleposlaniče Domek, govorili ste o istraživanju koje se provodi e, uz pomoć evropskih fondova, obzor 2020, dvojna namjena, pilot projekti. Zanima me što mislite, što će biti u budućnosti u fokusu istraživanja. I na kraju, svi su govornici govorili o tome da trebamo sektorski biti bolje povezani, bolje koordinirani i da je vaša procjena da sve skupa prilično dobro funkcionira. Pa možda pogledati kako pravosuđe, unutarnji poslovi i drugi programi mogu učiniti bolju povezanost satelitski program i programu Kopernik i sl. Hvala vam. Evo, ovime je iscrpljen popis govornika, pa ću odmah dati riječ našim uglednim gostima. A, ipak bih možda ja potaknula još jedno dodatno pitanje, zato što se čini da u našoj blizini postoje sva ova područja, to je Sredozemlje, Baltičko more, Crno more, Arktika. Dakle, tu se svugdje provlači pitanje planiranih energetskih projekata koji su od vitalnog značaja. A, a to će ili umanjiti slobodu plovidbe, ili će učiniti nužnim raditi na povećanoj sigurnosti. Odnosno, u odnosu na terorističke prijetnje, kibernetičke prijetnje, gospođo Karadžova, vi ste spomenuli neka od tih pitanja. Dakle, postoji li taj regionalni fokus na ta pitanja? Dakle, prvo veleposlanica Karađova, zatim direktor Fris, pa veleposlanik Harčinski i Domek. Izvolite, tim redom. Hvala lijepa predsjedateljice i potpredsjednice Mudi. Nekoliko riječi o području Crnog mora. Crno more je jedan od naših nacionalnih prioriteta. Nisam željela previše u uvodnom dijelu govoriti o tome jer um, je to važno pitanje, ali samo jedan od aspekata. U našem regionalnom planu dio B mi smo predvidjeli ciljani angažman Europske unije u četiri konkretne aktivnosti vezano za pomorsku sigurnost. Dakle, prvo promicanje regionalne suradnje, inicijative za izgradnju sinergije, sinergiju za plavo gospodarstvo i poticanje dijaloga na razini više dija, dionika. Kolege su rekli da je Crno more važna geopolitička točka. Radi se o zabrinjavajućem razvoju situacije, militarizacija nakon aneksije ili pripajanja Krima koja se je dogodilo 2014. godine. Sigurnosna suradnja u regiji je smanjena, ekstremno smanjena, da ne kažem zamrznuta. radimo na dokumentu mjera za izgradnju povjerenja, radimo i u drugim formatima, ali sve to skupa sada zamrznuto, sve te inicijative iz objektivnih razloga. A istovremeno to nije razlog da bismo evo jednostavno prestali tražiti pozitivna rješenja ili pozitivne inicijative za suradnju u drugim područjima i spriječavali istovremeno nezakonite aktivnosti vezano za energetsku infrastrukturu, sigurnost, promet. Bugarska zajedno s Rumunjskom kani usredotočiti svoju pozornost krajem mjeseca u suradnji s ministrima vanjskih poslova. Nakon e, pomorskih dana u Burgasu 30. lipanj, 1. srpanj. Mogu samo spomenuti da visoko cijenimo pozornost Europskog parlamenta prema regiji Crnog mora putem izvješća koje ste izdali. Spremni smo za konkretnu raspravu ako želite. Strategy for the Black Sea. We, uh, uh, we uh, insist on that point uh, for some time now uh, uh and što se tiče neslužbene strategije oko Crnog mora, imamo sinergijsku inicijativu iz 2007. godine. Going follow, follow on on this, such as the EU cross-border cooperation razvijamo i prekograničnu suradnju za bazen Crnog mora. Još jako puno toga trebamo učiniti. Pogotovo usredotočiti se na suradnju Europske unije sa NATO-om jer je to pomorsko područje iznimno važno iz razloga koje sada nije nužno navoditi. Uh, PESCO projects uh, that uh, are on maritime. PESCO projekt je relevantan i za Crno more. Bolje praćenje, bolje zaštita u našim lukama, kao i protumjere su nešto što je u našem fokusu. Nadalje je vaše pitanje o tome kako ćemo surađivati nakon Brexita sa Ujedinjenom kraljevinom. Nema sumnje da je to nužno razmotriti, a to je potrebno i pogledati u okviru suradnje Europske unije i NATO-a. Radi se o okviru um, na kojem i dalje intenzivno trebamo zajedno raditi ali za buduće odnose s Ujedinjenom kraljevinom detaljno treba razgovarati nakon Brexita. Te nakon pregovora o članku 50. Sada je rano da bismo znali sve detalje o budućim odnosima ili budućim e, sigurnosnim problemima. Imamo operaciju Atalanta, imamo kapacitete koje cijenimo, radi se o doprinosu i drugih država članica, tako da ćemo raditi u tom smislu. Hvala vam lijepo. Direktore Fris. Hvala. Što se tiče pitanja o Artiku, istina je da s topljenjem ledenjaka postoji mogućnost otvaranja novih e, transportnih e, puteva što se tiče dakle morskog prijevoza i transkontinentalnog e, pomorskog prijevoza i turizma. Dakle, naravno, to su elementi koji su još nesigurni, nerješeni u brojnim pogledima. A sad to što je to izazvano klimatskim promjenama može imati jako velike posljedice po sve nas. No to ne znači da se nije analiziralo koje to gospodarske, gospodarstvene mogućnosti može poružiti. No, sigurno je da, će, da bi se to moglo dogoditi puno ranije nego kasnije nego što se to mislilo još prije par godina. U svakom slučaju treba će pridati veliku pozornost sigurnosnom aspektu toga svega. Zanimljivo je akritika kao takva njome se upravlja na dosta konsenzualan način, dakle to je Arktičko vijeće, mm, tu postoji jedna regionalna skupina koja izgleda da ostvaruje čitav niz praktičnih i operativnih e, odluka, odnosno zaključaka glede pomorske sigurnosti. Kao što znate, Europska unija tu sudjeluje u svojstvu promatrača, a trenutno imamo dvije članice koje su naše države članice koje su, koje su u Arktičnom vijeću. Prepustit ću kolegi da govori o svim stvarima koje se tiču prostora izvan Europske unije. Ja neću se nadovezivati na ova pitanja koja se tiču, ova konkretno vojna pitanja. Ono što nas zanima jeste organiziranje kapaciteta u civilnom vojnom sektoru u, smislu rješavanja sigurnosnih izazova. To je jedan od ključnih elemenata, kao što sam ranije rekao, jedan od ključnih elemenata novog eh, plana djelovanja. Što se tiče crnomorskog područja, mogu samo složiti s onim što je veleposlanica rekla i što ste vi rekli o općoj zabrinutosti za cjelokupno to područje. Dakle, ne treba nam previše riječi da bismo rekli kako stvari stoje po tom pitanju. No, imajući to sve na umu, po našem mišljenju i iskustvu, kao što ste vi to rekli, dakle, moguće je to pristupiti na pragmatični način kako bi se riješila pitanja pomorske suradnje u zatvorenim morskim bazenima poput crnomorskog, to je dakle jasno. Dakle, ako nećemo, ako ćemo ribariti, omogućavati i dopuštati da se zagađuje i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju po svim tim pitanjima moraju imati koordinirano djelovanje svakom slučaju počelništvom bugarskog predsjedništva moram reći da je došlo do dogovora na ministarskoj razini svih država članica i svih zemalja crnomorskog područja u lipnju i to o pragmatičnim načinima na koje se zamišlja suradnja. Kao što znate, Europska unija podržava brojne politike i to je bilo od koristi za naše države članice dionike. Što se tiče zapadnog sredozemlja i operacije Alfea, dakle kojom se upravlja e, krijumčarenju i trgovanju ljudima, prepušću kolegi da o tome govori, no ono što mi mislimo, dakle, na koji način je pomorstvo i suradnja triju agencija, pomorskih agencija koje sam spomenuo, njihova međusobna suradnja doprinijela. Mislim, u svakom slučaju treba reći da je to stvorilo sinergiju i operativnu sinergiju i to svakako daje doprinos razvoju. Što se tiče pomorskih kablova, to je obrađeno pod stavkom hibridnih prijetnji. Mislim da je prvi ključni korak napraviti valjanu ocjenu rizika to države članice trebaju napraviti jer su on, jer su te infrastrukture u njihovom vlasništvu, one trebaju napraviti procjenu, napraviti analizu preventivnih mjera, ukoliko je to moguće. Mislim da planovi predviđaju da se stručnjaci okupe i to je, na tome treba još zasigurno dovoljno dodatno raditi i akcijski plan je jedan temelj za početak rada na tome. U svakom slučaju treba udružiti napore u ovom području. Toliko od mene. Hvala. Hvala vama. Veleposlanik Herčinski, izvolite. Hvala, doista sam zahvalan na ovim pitanjima. Na neka nije lako odgovoriti, no pustite da, da počnemo odgovarati na pitanje jedno po jedno. Najprije utjecaj Brexita na e, tekuće operacije, evo možemo spomenuti operaciju Atalanta, dakle jasno je da je doprinos Ujedinjene kraljevine na operaciju čitav niz godina bio od ključnog značaja i nije slučajno što je operativno eh, zapovjedništvo u Ujedinjenoj kraljevini i tu imamo i nečlanice Europske unije koji su u svemu. Sada se vode rasprave o budućem e, sjedištu, dakle zapovjedništvu gdje će biti no što se nas tiče jako je važno nastaviti s pozitivnim trendovima koji se tiču učinka ove operacije. Naime, od 2012. postoji značajno smanjenje napada pirata. Od 2008. i 2012. imali smo 571 napad, 136 su bili povezani uz pirateriju a za razliku toga 2013. je bilo 18 napada, samo dva su povezana bila uz prijateljstvo. Dakle, mi želimo sačuvati aki u vezi napada pirat tu je i Shape aktiviran, imamo Skovu u rogu Afrike i kontaktnu skupinu na obalama Somalije. Što se tiče budućnosti sudovanja jedne kraljevine, kao što je to veleposlanica rekla, to je dio jedne druge rasprave koja je u tijeku. Nadamo se da će biti moguće uspostaviti jedan mehanizam koji će omogućiti jako blisku suradnju i s Ujedinjenom no to treba vidjeti i no, ta tema doista je svojevrsno na određen način zatočena u jednom drugom razgovoru. Što se tiče rasprave o Baltičkom moru, Crnom moru, Arktiku i e, Arktičkom vijeću, tu će postojati dvije mogućnosti za naše čelnike da raspravljaju o neprijateljskim aktivnostima Rusije idućeg tjedna. Dakle, najprije će biti, to će biti u kontekstu napada u Salisburyu, Salisburyu. Kao što znate, zadnje vijeće, Europsko vijeće u Ožujku zadal, zadužilo je e, komisiju i vijeće da napravi izvješće o napadu u Salisburyu. Dakle, to je napravljeno samo prije, kroz prije par dana 13. I tu se jasno kaže koji će biti odgovor Europske unije kada se radi o hibridnim kiber napadima, o protoobavještajnim napadima i kampanjama dezinformiranja. Druga tema o kojoj će raspravljati naši čelnici idućeg tjedna tiče se reakcija na ekonomske sankcije na povezano s Rusijom. Dakle, nije na meni naravno da komentiram kako trebaju biti održani, kako trebaju biti vođeni ti razgovori. no to će sigurno biti povezano sa situacijom u istočnoj Ukrajini i postupkom iz Minska, s obzirom da nema nikog napretka s provedbom e, zaključaka iz postupka iz Minska, dakle nema nikakva razloga da dođe do promjena. To su dakle te dvije teme o kojima će se sigurno raspravljati. Što se tiče CBSD, Afrike, zajedničkih troškova, ne. S obzirom na početak rasprave o novom instrumentu pod imenom Europski instrument za mir, ova rasprava ima velikog smisla. Dakle, to su to je pokrenuto samo prije nekoliko tjedana, tu je i nova financijska konstrukcija koja započinje 2020. Ali upravo dva od ova tri elementa koja sačinjavaju Europski mirovni instrument trebaju povećati zajedničke troškove i to uveliko kako bi se omogućilo da Europska unija hitrije može djelovati, barem kada govorimo o brzom razmještanju vojnih snaga i radi se konkretno o tome da se poveća mogućnost e, izgradnje kapaciteta u trećim e, državama. Dakle, tu nije fokus isključivo usmjeren na Afriku, već trebamo imati slične mogućnosti i globalno. Naravno, ono što smo do sada radili s Afričkom unijom ostaje jedan od najvažnijih aspekata toga svega. Što se tiče UNAFOR, za sredozemlje Sofija, znate da je izvorna operacija trebala uništiti poslovni model krijumčara, to je bila njena namjena. Ja bit ću kratak. Dakle, ključni cilj operacije bio je spašavati živote na moru, no ipak ne raspolažem točnim podacima ovdje, ali jasno je da je doista veliki broj krijumčara uhićen i njihova plovila su uništena. Sad nove, operacija Sofija dobila je nova zaduženja i jedno koje želim ovom prigodom spomenuti jest obuka obalne straže Libije. Dakle, to je nešto što je u tijeku, postoje jasne poteškoće u tome, ali jasno je da postoji veliki potencijal dakle da se na taj način može promijeniti stanje terenu. Eto, to je ono što sam htio reći. Hvala vam. Hvala vama, veloposlaniče Damek. Hvala, evo bit ću kratak što se tiče vojne mobilnosti. Gospodin Geller je to spomenuo, no kada se govori o pomors, sektoru pomorstva, to je povezano s morima i kopnom, kao što ste vi rekli, no što se tiče sektora vojne pomorske mobilnosti, ne smijemo zaboraviti da se ovdje govori o tehnologijama e, koje su povezane uz pomorske sustave bez osoblja, e, bez ljudi, bez posade. E, gospođo Mudi, što se tiče istraživanja, glavni cilj e, jeste vidjeti što smo pokušali napraviti sa agendom za civilno istraživanje. To smo objavili sa DG Mareom i Europskom službom za vanjsko djelovanje 18. prosinca prošle godine. I tu su jasno tu je jasno rečeno gdje se treba više usredotočiti na kroz sektorske e, domene. Dakle, mogu vam ih nekoliko nabrojiti nabrojati hribine sprijetnje, autonomni sustavi, pomorska sigurnost e, i platforme višestruke namjene i tako dalje. No, u ovom tekstu koji sam vam spomenuo možete sve to naći znatno detaljnije. No što se tiče ovog e, krosektorskog pristupa više sektorskog pristupa, ne mogu reći da je to nešto što je napravljeno i gotovo. To će biti nešto na čemu će konstantno raditi. To će nam pomoći da prevaziđemo civilno vojne poteškoće suradnje. Tu imamo važne skupine, odnosno zajednice koje koriste ponekad e, iste instrumente i da ću vam jedan dosta uspješan primjer od prošle godine. Dakle, evo dva. U jednom smo proveli test određena testiranja u kojima je Frontex, e, Frontex sudjelovao. Bilo je jako zanimljivo za njih vidjeti kako se Marsur koristi i kako agencije za nadzor granica koriste to u istom, što one rade u istom e, području, a postoji još jedna situacija u kojoj postoji jasna sinergija, to, je, to su obuke za e, susrete, slučajeve susreta i postupanje s migrantima. Dakle, te agencije moraju sudjelovati isto tako sa graničnim služb, službama za nadzor granica. I, dakle, imali smo prvo testiranje prošle godine. Sada provjeramo s Frontexom što se može napraviti kako bi se to još poboljšalo. Što se tiče satelita, stav država članica i agencija su jasno preko granične prirode za svemirski program Ne mislim ovdje na one koji su već e, spremni poput Kopernikusa e, i Galilea, ali cilj je da u svakom slučaju svi ti programi mogu biti korišteni e, u dvojnu namjenu, dakle i za civilnu uporabu i za vojnu potrebe. Strategija, to je jasno rečeno u strategiji komisije koja je objavljena prošle godine. Toliko hvala. Hvala, poslanče Danek. Mislim da smo ovim zaključili raspravu o pomorskoj sigurnosnoj strategiji Europske unije i ažuriranom strategijom i promjenama akcijskog plana. Najveća hvala i molim vas da sa mnom zapišćete o našim cijenjenim panelistima. Thank Uh, remind that we start... Podsjećam da nastavljamo s radom točno u 2.30, dakle pola sata ranije nego inače. Tako da vas molim da budete tu na vrijeme. Hvala.